Okay, good Dobar dan svima, mislim da možemo započeti. Evo, nadam se da ste bili uspješni na misijama ili da vam je bilo lijepo na odmoru. Ako ste bili na odmoru, odnosno na misiji, imamo bogati dnevni red, imamo pitanje šumarstva, to su kolege. Evo, kao što sam rekla, puni dnevni red. Htjela bih odmah započeti. Možemo početi sa prvom točkom dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Budući da nema nikakvih prijedloga izmjena, možemo ga usvojiti kakav jest. Onda priopćenja predsjednice. Prvo priopćenje koje je važno. Danas e, u 17 i 15 minuta imamo glasovanje o konsenzusu za razvoj i nadam se da se svi ponijeli svoje glasačke kartice, zato jer neki to ponekad zaborave. Obično se glasuje utorkom, a ne ponedjeljkom, tako da vas podsjećam da ponesete svoje glasačke kartice za glasanje danas u 17.15. I to će biti točno 17.15, ako završimo ranije, pričekat ćemo da se pristignu. Drugo priopćenje tiče se europskih razvojnih dana. Mi smo svi ovdje u ovom odboru bili prisutni i od uspostavljanja prvih dana i to okuplja nevladine organizacije, zemljeno društvo, komisiju, europske institucije i oni se održavaju idućeg tjedna 7. i 8. lipnja. U srijedu idućeg tjedna u parlamentu naš odbor i odbor za okoliš održat će poseban sastanak pod naslovom Agenda za ciljeve održivog razvoja za 2030. godinu, globalni ciljevi za ljude, planet i prosperitet. Razgovarat ćemo sa posebnim zagovornicima koje je imenovao glavni tajnik UN-a i to uključuje istaknute ličnosti mm, poput e, e, nedavnog Nobelnika Nobelove nagrade i također e, druge istaknute osobe iz razvojne politike. Dakle, to je važan sastanak i njemu će prisustvovati i premijer Norveške i supredsjedatelj. zagovaratelja razvojnih ciljeva na i otvaranje će održati predsjednik Tajani. Dakle, molim vas e, također da prenesete i kolegama napomenu o tome koliko je to važno i to će biti u 15 sati i 15 minuta iduću srijedu 7.6. i trajat će samo sat vremena otprilike od 15.15 do 16.30. I u prostori PHS 3050. I također u okviru istog e, događanja imamo panel na visokoj razini koji organizira ovaj odbor. To se događanje odvija drugdje u konferencijskom e, centru Turi Taxis i tamo imamo poseban panel u četvrtak 8.6 na, u tom konferencijskom centru. Ja mu neću prisustovati jer se do tada izbori u Ujedinjenoj Kraljevini, ali e, Bogdan Venta i Judis Argentini će biti predsjedatelji e, tog pazitela koji se bavi financiranjem razvoja između ostalog. Dakle, molim vas da prisustujete razvojnim danima, ako i kako možete, dobit ćete i e, posebne iskaznice i ako ne znate kako doći do njih, možete se obratiti tajništvu ili će tajništvo podijeliti upute svima o tome kako doći do iskaznica za sudjelovanje u razvojnim danima. Mislim da predstavnici komisije imaju također i program razvojnih dana sa svim događajima koji su predviđeni, dakle daću im e, riječ za trenutak. Evo, to je kraj mojih priopćenja. Ima li kakvih pitanja o tome? Nema. Točka treća, zapisnik sa prethodnog sastanka. Imamo e, zapisnik sa sastanka 20. 21. ožujka 2017. godine. Dakle, ako do kraja sastanka ne bude nikakvih pregovora, onda će se zapisnik smatrati usvojenim. Točka četvrta, priopćenja komisije i i mislim da Karsten e, ima neka priopćenja u ime komisije. Izvolite. Hvala. Pa imao sam priopćenje. Htio sam podsjetiti sve na Europske razvojne dane i radujemo se vašem sudjelovanju u istima. Imamo jedno sveobuhvatno događanje sa tisuća sudionika e, svake godine. Vi ste sve rekli o tome i ako vas još nešto zanima, jednostavno nam se javite. Da, tamo se razvijaju i značajne rasprave u vezi upravo sa pitanjima razvoja. Evo, prelazimo na točku petu dnevnog reda, a to je borba protiv sve manjeg prostora koji se dodjeljuje civilnom društvu u zemljama u razvoju. Imamo izvješće na vlastitu inicijativu. Naša izvjestiteljica je Teresa Jimenez Veseril Barrio. To je važan predmet jer znamo da u mnogim razvojnim zemljama vrši se pritisak na civilno društvo i vlade traže od međunarodnih organizacija i sličnih da napuste njihove zemlje. Pododbor za ljudska prava je pridruženi odbor u radu na ovom predmetu skladno članku 54. poslovnika, zato jer to zadire također i u prostor ljudskih prava. Dakle, to je velika tema i zato ću odmah dati e, riječ našoj izvjestiteljici Teresi. Hvala, Linda. Hvala lijepa. Već sam krajem travnja izrekla svoju zabrinutost u vezi sa smanjenjem prostora dodijeljenom civilnom društvu u zemljama u razvoju i tom prilikom I nakon predstavljanja studije komisije o tome, budući da smo imali sukladno članku 54. još jednog izvjestitelja Franciska Asisa koji se e, bavi time u ime odbora AFET. E, pa, mislim da dobro surađujemo i mislim da tu neće biti problema. Dakle, tada kada je predstavljeno to izvješće, uvidjeli smo da je civilno društvo i njegovo postojanje bitno za funkcioniranje bilo koje demokracije, a osim toga na globalnoj razini prepoznaje se gušenje civilnog društva i organizacije koje ga predstavljaju, dakle građanskih platformi, zaklada i tako dalje. I to samo po sebi već opravdava ovo izvješće, odnosno ovo mišljenje, jer se tu ističe važna uloga civilnog društva u razvojnim zemljama. I znamo koje organizacije potrošavaju civilno društvo U izvješću se opisuje situacija s kojom se suočavaju neke organizacije civilnog društva u pojedinim zemljama, sada ih neću imenovati, ali u nekim zemljama organizacije civilnog društva smatraju se pravim pravcatim neprijateljima, a riječ je o organizacijama koje ukazuju na zostavljanje civilnog stanovništva. I to je jedino mogućnost djelovanja protiv takvih vlada. Dakle, Imate izvješće koje je već prevedeno na sve jezike i u tom izvješću iznosim razloge za zabrinutost i moj interes za ovo područje. Inače, dolazim iz civilnog društva i politikom sam se počela baviti upravo u organizacijama civilnog društva. Uvijek sam se zalagala za zaštitu žrtava, naročito žrtava terorizma, ali i žrtava drugih zloporaba. Stoga e, smatram da sam se morala pozabaviti ovom temom. Evo, želim istaknuti određene aspekte. Dakle, u odnoj izjavi G razmatram razvoj civilnog društva, ali također i ograničenja koja se nameću djelatnicima civilnog društva i u uvodnoj izjavi E se spominje gušenje koje se e, vrše na teret organizacije civilnog društva u nekim zemljama i onda u uvodnim odlomcima ističem da je civilno društvo organizam koji mora biti neovisan i pluralan jer je bitan za život same zemlje, a u drugom odlomku ističem ulogu koju civilno društvo mora obavljati u demokraciji. U odlomku petom ističem ulogu Europske unije koja pripada upravo Europskoj uniji naspram civilnog društva u zemljama u razvoju. Ako se civilno društvo sa, suočava sa spomenutim problemima, naravno da moramo djelovati, ali je važno napomenuti da se Europska unija posebno zalaže za ljudska prava i provodi aktivnu politiku zaštite i jačanja civilnog društva u zemljama u razvoju. Postoje zato različiti instrumenti, recimo instrument za demokraciju i ljudska prava, također i Europski fond za e, demokraciju i za civilno društvo koji se primjenjuje u 105 zemalja. Stoga u ovom tekstu iznosim napore koje je poduzela u tom smislu Europska komisija i tražim daljnju potporu u odlomku šestom, sedmom i osmom i također se u posljednjim odlopcima bavim financiranjem. Naravno, treba promicati i vanjsko i unutarnje sudjelovanje i tražiti i moguće partnerstvo između Europskog civilnog društva i civilnog društva u zemljama u razvoju. Mi kao Europska unija smo važan subjekt, glavni donator, ali nismo politički subjekt, odnosno tu nemamo političku težinu. Ne kažem da se moramo uplitati u ono što čine druge zemlje, ali s obzirom na e, našu financijsku težinu kada odlazimo u druge zemlje sa svojim izaslanstvima, vidimo što se tamo događa. Recimo, sjećam se jednog logora za izbjeglice na granici sa Sirijom koji sam posjetila i kada se razgovara sa sugovornicima i kada se nastoji poraditi na rješavanju određenih e, sukoba, zapravo među sudionicima u tom sukobu nikad se kao sugovornik ne spominje Europska unija, ali mi smo ipak e, tu na neki način prisutni jer smo glavni donator pomoći, financijske pomoći. Evo, na tome trebamo poraditi. Recimo kroz e SVD. Ja sam predsjednica izaslanstva za Meksiko i mi kada posvećujemo tu zemlju, uvijek izdvojimo određeno vrijeme za susrete sa predstavnicima civilnog društva, no ne znam čine li to druga izaslanstva, tako da bi možda to trebalo ojačati. I na kraju kao izvjestiteljica o ovom izvješću o smanjenju prostora civilnog društva u zemljama u razvoju. Dakle, želim istaknuti svoju potporu civilnom društvu koje ima ključnu ulogu u stvaranju jednog pravednog i pravičnog društva. U srijedu 35. je rok odnosno 31.5. je rok za podnošenje amandmana, a ja vam stojim u tom smislu na raspolaganju i e, sa svim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Riječ ima analiza koja zamjenjuje gospodina Fronzuliku. Obratit ću vam svoj ime kolega Fronzulica je i pročitat ću njegov tekst. Poštovane kolege, želim reći nekoliko riječi u ime zastupnika Franzulice, izvjestitelja u Sjeni, u ime kluba socijalista koji nažalost nije mogao doći. Nacrt izvješća pokriva mnoga važna pitanja, no on smatra da izvješće treba ojačati u više točaka, a glavno razmatranje je sljedeće. Nažalost, e, ne samo zemlje u razvoju ograničuju prostor civilnom društvu, nego se to događaju nekim zemljama članicama. I ako to nije e, težište ovog izvješća, to treba prepoznati. Europska unija ne može biti vjerodostojna ako ne prizna da se i sama suočava sa takvim izazovima. Također, Treba istaknuti ulogu i oprbenih stranaka, ne samo vlade u dijalogu. Mehanizmi i trgovinski sporazumi i gospodarska partnerstva i razni aranžmani za zemlje u razvoju trebaju se ojačati i staviti naglasak na sudjelovanje civilnog društva i treba staviti naglasak također i na e, različite odlike organizacija koje djeluju na terenu i ne smije se smanjivati njihovo pravo na inicijativu. Treba ojačati e, spomene o tekstu koji se tiču također i e, društveno odgovornog poslovanja. Također treba pojačati i suradnje između juga i juga. Neke zemlje u razvoju su uspješno obranile prostor civilnog društva i mogu u tom smislu predstavljati primjer za susjedne zemlje naš izvjestitelj u Sjeni zahvaljuje Terezi na izvrtno odrađenom poslu i raduje se nastavku suradnje na ovom važnom izvješću. Evo, to je bio tekst naše kolege i na kraju želim istaknuti ono što je on rekao. Dakle, ako razmotrimo pitanje dobrog upravljanja ciljevima održivog razvoja, treba iste i ojačati, tako da se ti ciljevi primjene i u ovom području. Imamo 97 zemalja u svijetu koje su zahvaćene ovom pojavom smanjenja prostora cijelog društva, a e, ja moram reći da sam ja odrasla u diktaturi, u socijalizmu i zbog toga mi je boljno to vidjeti, naročito u zemljama koje su bile iza željezne zavjece, poput Poljske ili Mađarske, da u tim zemljama dolazi do smanjenja slobode medija i kulturne slobode, naročito u Poljskoj. E, neke se osobe smjenjuje kao ravnatelje kazališta i e, medija, ali također imamo i sve manje profesora za djelovanje sveučilišta u Mađarskoj i tako dalje. Dakle, to treba povezati sa ciljevima održivog razvoja, a Europska unija treba tome pristupiti na dosedan način. Hvala, Charles e, Hvala, gospođo predsjednice. Ja ovdje također zamjenjujem gospodina Luja Mišela. Njega je teško zamijeniti i ja ću govoriti u njegovo ime. No, prije toga, željeo bih zahvaliti izvjestiteljici, isto tako sugerirati da smo mogli također promijeniti naslov izvještaja, Ovdje se govori o borbi protiv sve manjeg prostora koji dodjeljuje civilnom društvu u zemljama u razvoju, a mogli bismo također dodati i kod nas, jer jasno je da u Europskoj uniji e, također moramo govoriti o tom smanjenju prostora koji se dodjeljuje civilnom društvu. A nakon toga ja ću vam pročitati tekst Louis Michela. On također zahvaljuje na ovom tekstu, smatra da je to dobar temelj. Civilno društvo su akteri razvoj, a njihov e, sudjelovanje ne znači samo provedba projekta, nego to živa snaga u društvu koja je izuzetno važna za ljudska prava i za razvoj demokracije. E, isto tako civilno društvo, vlada i opozicija moraju zajednički surađivati. Vlada je znači jedina koja je odgovorna pred narodom, a civilno društvo ima dodatnu vrijednost, ima dodatnu ulogu koja treba odigrati vezano uz promišljanje društva i također uz razvoj društva. Ono što je važno je da e, civilno društvo i građani sudjeluju u e, raspravi o razvoju društva, a civilno društvo na zapadu također treba ojačati sudjelovanje civilnog društva i nevladinih organizacija kako bi na odgovoran i konstruktivni način e, sudjelovali u razvoju. To je zbilja važan izazov i priznajem, kaže Louis Michel, da što se tiče e, ovakvih e, transfera između nevladinih udruga na zapadu i u zemljama u razvoju je nešto što se ne odvija na najbolji mogući način još uvijek. Ono što je važno je ne samo razvijati razvojne projekte, nego odgovoriti i na neposredne potrebe. Civilno društvo u svakom slučaju uh, mora uzeti u obzir i ulogu migranata u tom smislu. Louis Michel isto tako ulaže nekoliko amandmana. A ja bih sad želio postaviti jedno e, osobno pitanje. U ovom sporazumu e, iz Kotonua koji je e, usvojen 2000. godine imamo odredbu kojim se znači promovira razvoj civilnog društva u zemljama AKP-a. Da li komisija ima isto tako na raspolaganju evaluaciju, bilancu, te također zna na koji način e, je provedena u dijelo ova odredba. Europske države se su sve napravili kako bi zemlje AKP-a prihvatile razvoj civilnog društva u tim zemljama i mi smo to zapravo na neki način trebali nametnuti budući da zemlje u razvoju su imale veliku zadršku vezano uz to. Sa izvjestiteljicom i sa Louis Michelom ja bih također trebao e, podcrtati koliko je to suštinsko, koliko je suštinsko da imamo znači razmjenu, koliko je to zapravo premosnica e, između građana i službene politike. Evo, željeli bismo dobiti neke informacije vezano uz rezultate te odredbe što se tiče naših partnerskih država. Hvala. Evo, komisiji ću dati riječ za trenutak, ali prije toga Lola Sanchez. Hvala, Linda. I ja na početku želim zahvaliti Terezi na uloženim naporima u ovo izvješće koje smatramo važnim. To je izvješće važno za naš klub. Želim spomenuti Hosea Sramaga dobitnika Nobelove nagrade koji je izrazio 90. godina zabrinutost koncentracijom takvih pojava u Latinskoj Americi i smatrao je da se neće moći kontrolirati zlouporaba vlasti. To je doista veliki izraz zabrinutosti s kojim se slažemo i to se događa u sve krućim političkim sustavima gdje dolazi do zatvaranja prostora cijelnog društva i nakupljanja moći u rukama malobrojnih. To nastojanje zapravo dovodi do nekažnjivosti i zbog toga trebamo to preokrenuti i staviti naglasak na individualna prava. Moramo nastaviti i dalje inzistirati naravno na individualnim pravima, ali u zemljama u razvoju treba doći do nadvladavanja i odmak, odmaka od iskrivljenog viđenja demokracije i tamo se trebaju uspostaviti pravednije institucije koje će bolje upravljati općim dobrom. nije ispravno potpisivati multimilijonske ugovore dok e, u Kolumbiji i u Hondurasu se progone aktivisti i novinari. Više od 150 aktivista je u Hondurasu ubijeno od 2009. godine. Dakle, mi moramo e, promicati stvaranje jednog konkretnijeg političkog okvira za djelovanje civilnog društva, društva e, civilnog, e, organizacije civilnog društva trebaju biti aktivnije i glasnije, a s naše strane Europska komisija i zemlje članice moraju konkretnije provoditi politiku zaštite ljudskih prava. Zbog toga su važne i strategije i pokazatelji provedbe za puno ostvarenje ovakvih smjernica i načela, a ne smijemo dozvoliti da dođe do e, rupa u zaštiti aktivista. Trebamo ojačati provedbu instrumenta Europske unije i zemalja članica, naročito u trgovini ljudskim pravima i trebaju postavljati sankcije za zlouporabu ljudskih prava i treba konkretno e, djelovati protiv počinitelja takvih zlouporaba, čak i kada se radi o institucijama. Europska unija treba predvoditi sve to, treba predvoditi zaštitu ljudskih prava ne smijemo dopustiti da naša ulaganja pridonose gušenju civilnog društva. Također, poduzeća moraju obavezno provoditi ocjenu opasnosti od kršenja ljudskih prava, a e, za kršenja ljudskih prava moraju postojati kazne jer neizvršavanje nekih obveza mora se kazniti primjernim kaznama. Samo na taj način će naše političko djelovanje biti u skladu s našim vrijednostima. Hvala. Hvala. Mogu li zamoliti kolege e, da ako čitaju tekst da predaju tekst prevoditeljima ili da čitaju sporije jer prevoditelji imaju poteškoća držati korak s vama. Marija Hojpuh. Dank. Hvala lijepo. Hvala Tereza. Zahvaljujem dakle na ovom vrlo kvalitetnom i važnom izvješću. Kao što si i rekla, građansko društvo ovdje doista ima ključnu ulogu i što se tiče zaštite manjina i što se tiče ranjivih skupina i što se tiče okoliša. Dakle, mislim da cijelo pitanje ekološkog zločina do kojih trenutno dolazi, o tome doznajemo samo zbog toga što ljudi u samom civilnom društvu su aktivni i rekli su nam što se događa. Dakle, uloga tu vrlo velika kako bi se uravnotežio interes sviju, a bez civilnog društva neće doći do ravnoteže različitih interesnih skupina. Prethodni govornici su rekli moramo vidjeti što se događa u Europi, to je doista važno pitanje, pa bih tu još dodala neke stvari. Izgubit ćemo povjerenje ukoliko kao Europska unija se žalimo drugim ljudima, ali ne pogledamo trn u svom oku. Dakle, ako podržavamo suradnju s diktatorima i radimo sa takvima, no, jedan puta kažemo, o, pogledajte što se događa, ovdje je došlo do nekakve situacije, zlopotraba. To nije dobro, moramo u svom pristupu biti dosljedni i ne podržavati diktatorske režime, režime samo jer je to u našem trgovačkom interesu. Hvala. Hvala Marija, to je bio posljednji govornik koji je tražio riječ. Imam komisiju, nekoliko pitanja, Patris, a nakon toga služba za vanjsko djelovanje. Izvolite, komisija. Merci, madame la Hvala, gospođo predsjednice. Prije svega moram reći koliko je važno ovo izvješće i dolazi u najzbilja zbilja pravo vrijeme. Imamo e, znači zemlje koje su u teškim e, trenucima zbilja je e, za njih razvojna pomoć Znači, za civilno društvo je nešto što je izuzetno važno, a imamo također i civilne udruge koje su znači u tom smislu važni partneri. Ono što je važno možemo potvrditi zbilja svaki stavak e, ovog izvještaja i to je izuzetno važno. Odgovorit ću na pitanje gospodina Gorensa. Trebamo reći da 2012. godine smo e, potpunosti promijenili naš pristup civilnom društvu. Mi i dalje podržavamo udruge civilnog društva kao aktere razvoja na terenu, ali isto tako aktere i čimbenike dobrog upravljanja. U tom smislu izuzetno je važno da imamo sudjelovanje civilnog društva, a time moramo u svakom slučaju zaštititi njihov prostor i e, pomoći im u financijskom smislu. Imamo u izvještaju vezano znači uz ovu ovaj dio e, koji, o kojem ste govorili. Isto tako nemamo što se tiče Kotonua posebno e, ali isto tako imamo i e, znači debatu sa Afričkom e, unijom želimo ostvariti e, stvarni dijalog. E, sada je to puno teže nego prije. Ja u svakom slučaju važno je da u tom formu također ostvarimo taj dijalog, a pogledajte i to izvješće o kojem vam sam govorio, imate cijeli niz stvari koje mogu biti i izuzetno interesantne. Što se tiče prethodnog e, programskog razdoblja radili smo puno na negativnim aspektima, ustanovili smo cijeli niz e, mehanizma kako bismo branili one koje brane e, ljudska prava. Mi smo osmislili također i mehanizme europskog društva, također instrumente za rješavanje kriza. Možemo reći da svake, svaki dan imamo ili jednu nevladinu udrugu ili jednog aktivista koji je pomoću tog instrumenta spašen. Ono što je važno, moramo se boriti protiv e, tendencija koje su postojale u prošlosti i ne smije se to e, ponavljati u budućnosti. Ono što je važno reći da e, Europska unija je vodeći akter na tom i dionik na tom području. Ono što posebno se govori u izvještaju da trebamo zbilja isto tako govoriti o e, dobrim praksama. Možda nismo podržali dobre prakse, imamo što se tiče tog prostora koji se dodjeljuje civilnom društvu, imamo e, države koji, e, koje imaju dobre prakse i moramo se u svakom slučaju sredotočiti i na te dobre prakse u sljedećem programskom radu razvoju. Naravno, ne smijemo zatvarati e, oči pred problemima u prošlosti, ali moramo što se tiče dobrih praksi imati ofenzivniju politiku. Naprimjer, što se tiče bo, e, obale bijelakosti, danas imamo cijeli zakonodavni posao koji se obavlja na jako dobar način, moramo na tome inzistirati. Isto tako moramo imati i prijedloge vezano uz to na koji način od ovih branitelja e, ljudskih prava učiniti zbilja prave stupove civilnog društva. A isto tako što se tiče tematskih instrumenata civilnog društva moramo stvoriti pozitivniji okvir kako ne bismo bili samo na defenzivi nego isto tako i ofenzivi. Želim vam prije svega zahvaliti na ovom izvješću koje dolazi u pravo vrijeme. Vi ste podcrtali da u ovom trenutku imamo cijeli niz napada e, civilnog društva, a neke e, udruge civilnog društva ne samo da imaju smanjenje prostora nego jednostavno više nemaju prostor na raspolaganju. Hvala. Hvala. Da li s nam služba za vanjsko djelovanje? Gospodin Rossi, ako se ne varam. Hvala vam, hvala na ovom pravodobnom izvješću. Ja sam želio naglasiti da je važno pozabaviti se sve manjim prostorom civilnog društva jer imamo jasnu političku posvećenost visoke predstavnice Mogarini i predstavnika država članica a taj je da novi europski plan demokracije i ljudskim pravima za 2015. do 2019. koji je usvojen ministru na ministarstvu EFORA 2015. jasno pokazuje da posvećenost opunomoćenju civilnog društva je naša aktivnost. U akcijskom planu Europska unija se posvećuje diplomatskim aktivnostima za podršku civilnog društva, suprotstavljanjem ograničenju slobode okupljanja i udruživanja, koristeći kako javne, tako privatna sredstva komunikacije. Ovi pitanja su prioritet u svim bilateralnim sastancima kao i multilateralnim forumima, primjerice na sastancima Europskog vijeća sigurnosti. Također uključujemo i obavezu da budemo proaktivni u bavljanju ovim pitanjem, identificirajući prijetnje civilnom društvu i poduzimajući korake protiv njih u ranoj fazi. Trebamo djelovati dakle mnogo brže kako bi se obeshrabrila vlade i parlamente protiv usvajanja takvih mjera. Europska unija radi na povećanju dosljednosti svog rada, na demokraciji, ljudskim pravima i građanskom društvu. Za to ima niz alata na raspolaganju, uključujući i diplomatsku mrežu koja je vrlo velika, izaslanstva Europske unije, veleposlanstva država članica i najveći svjetski razvojni program uz znatnim proračunom za ovakve projekte, kao što smo već čuli od naših kolega iz glavne uprave DEVKOM. Učinkovite aktivnosti naravno zahtijevaju blisku koordinaciju između naše službe i drugih komisijnih služba, država članica i drugdje. Europski akcijski plan o ljudskim pravima i demokraciji prepoznaje da ozbiljnost problema sve manjeg prostora za tražuje učinkovit učinkovitu reakciju i isto tako blisku koordinaciju sa partnerima u civilnom društvu. Također bih ovdje podsjetio na to da pitanje ljudskih prava, uključujući puštanje na slobodu boraca za ljudska prava, novinara, političkih aktivista i drugih koji su u zatvoru, ili nameti zbog svojih aktivnosti vezanih uz ljudska prava su teme koje se redovito raspravljaju u vijeću poput i drugdje. Hvala. Uh, Teresa, želiš li nešto za kraj reći? Hvala. Zahvalila bih svima na komentarima. Imat ću ih na umu. Još je pred nama nekoliko dana. Za podnošenje daljnjih amandmana. Slažem se velike e, sa onime što smo čuli o ljudskim pravima, o sve manjem prostoru za civilno društvo u Europi također, jer mi smo ti koji trebaju postaviti primjer, jer suprot nam nećemo moći drugim zemljama govoriti o demokraciji. To vjerujem da je prilično jasno. Dakle, sa zemljama poput Mađarske smo već radili i pružili smo pomoć. Prije par tjedana smo iznijeli jednu rezoluciju koja je usvojena. Dakle, ne mislim da smo, što se toga tiče, tihi. Dakle, borimo se I s obzirom na naslov ovog izvješća možemo se, imamo slobodu zabaviti se ovim temama i zbog toga zapravo nisam pobrojala europske zemlje ovdje jer odbor za građanske slobode je zapravo najbolje mjesto za to. Dakle, ja sam se više bavila pitanjem zemljama u razvoju, koje nažalost uvelike imaju problema sa time. Mm, nekih manji napreci, koliko god mali bili, njima se također moramo pozabaviti, tu mislim na Meksiko primjerice, i događaje u zemljama poput onih gdje se ubija novinare. Nakon dakle, nedavno smo u Venezueli vidjeli također razvoj događaja i Pokušavam ne raditi političke razlike ovdje, no vjerujem da s vremena na vrijeme radimo dobre stvari, a kad kada e, i nevladine organizacije govore o dobrim stvarima koje se događaju. Kada razgovaramo sa veleposlanicima i vladama, oni nas često doživljavaju kao neprijatelja, kao nekoga tko je protiv njih. Tako da mislim da je dobro da mi kao izaslanstva radimo na tim dobrim, pozitivnim stvarima. Da kako moramo spomenuti i ove loše, ali ako vidimo da se dobre stvari događaju, trebali bismo ih istaknuti da se ne bi doživljavalo kao neprijatelje. Slažem se s komisijom u tome da postoje nekoliko područja u kojima možemo djelovati kao posrednici Dakle, važno je da radimo zajedno sa komisijom. I ovo su dakle stvari koje moramo osnažiti kroz amandmane. Zaštita aktivista još je nešto važno. Ovdje ne govorimo samo slobode govora, već o tome da su često doista u životnoj opasnosti. I to je nešto što je vrlo ozbiljno. Hvala Tereza, podsjetila bih samo sve da je rok za podnošenje amandmana 31. svibnja, 10 sati. Malo bih vas da se toga držite. Hvala lijepo, kolege, preći ćemo na sljedeću točku dnevnog reda, šestu. Rezultati Europske unije države članice u pruženju službene razvojne pomoći. Imamo nekoliko govornika ovdje koje ću sada pozdraviti. So colleagues, we now have an important item which is Dakle, pred nama je važna točka dnevnog reda, Pitanje kako države članice Europska unija cijela funkcionira vezano uz razvojnu pomoć. I što komisija radi u tome da poziva na odgovornost države članice. Kao što svi znamo, Europska unija i države članice su se posve, su 2005. se obvezale da će pružiti razvojnu pomoć 0,7% BDP-a i to je izvorno bilo predviđeno do 2015. No, 2015. je došla, prošla i većina država i članica se pozvala na ekonomsku krizu i nije ispunila te ciljeve. Svake godine imamo CD sa njihovim izvješćima o tome kakvi su rezultati i zadovoljan sam što je danas s nama ovdje gospodin Haže Šutar iz tajništva OECD-a. kao i glavnu upravu Devko koji će nam reći nešto o najnovijim statistikama. Koliko znam u vijeću se raspravljalo o razvoju 19. svibnja na razini ministara upravo o ovome, a to je tema o kojoj smo mi detaljno raspravljali. Danas ćemo kasnije tijekom dana glasiti konsenzusu za razvoj ali to je također jedno pitanje koje se potegnulo u kontekstu obveza Europske unije uz eh, milenijske razvojne ciljeve do 2030. Dakle, mi ste se svi dobili tiskovno priopćenje koje je u travnju izašlo od komisije koja govori o rezultatima Europske unije pet država članica, dakle pet od 28 koji su postigli ovih 0,7%. Postoji i niži cilj za EU12, dakle države članice koje su pristupile nakon 2004. Ali sada ću bez odgađanja riječ dati najprije gospodinu Šuteu koji će nam e, reći kako stvari izgledaju iz perspektive e, OECD-a. Dakle, možda može reći nešto u usporedbi sa ostatkom svijeta. Hvala. Uh, thanks Hvala lijepo svima, zahvaljujem što ste nas ove godine ponovno pozvali kako bismo vam dali jedan pregled statistika službene razvojne pomoći. Pozbavit ću se trima stvarima, jedna će biti naša perspektiva što se tiče ispunjavanja obveza država članica ili šire govoreći međunarodne zajednice iz Adisa. Zato će se zabaviti sa statistikama razvojne pomoći i nakon toga pitanje troškova izbjeglica koje što je znatan faktor bio koji je na ukupne statistike utjecao. Dakle, usredotočit ćemo se na statistike vezane uz razvodnu pomoć, a zatim toga i na naše aktivnosti kojima pokušavamo, recimo tako, ispraviti naše statistike što se tiče 2016. godine. Oni koji su poznati sa statistikama službene razvodne pomoći ili ODE, Reću samo da ono što ćete vidjeti su takozvane preliminarne statistike, dakle govorimo o rezultatima koje proizlaze iz izvješća koje države članice podnose OECD-u s obzirom da je rok početak travnja, no na razini aktivnosti također dobijamo velik broj informacija. Ti podaci sa razine aktivnosti prolaze osiguranje kvalitete, detaljnu analizu i na kraju se objavljuju takozvane razine aktivnosti tijekom četvrtog kvartala godine i to možete vidjeti ako posjetite, ako doista želite posvetiti jedno nedeljno popodne našim stranicama službene razvojne pomoći, onim dijelom koji se bavi financijama i gdje ćete moći vidjeti sve detalje o svim projektima, e, tisuće projekata svake godine i svi su ti podaci na raspolaganju i pristupačni na našim stranicama. I to velik dio e, vizualnih prizora možete vidjeti kako biste mogli vidjeti kako se razvijaju stvari u službenoj razvojnoj pomoći. Za početak, kao što svi znamo, akcijski plan iz Adisa Bebe da nam je poprilično ambiciozan okvir za ispuniti. U Adisu 2015. države članice su se dogovorile o ambicioznom planu aktivnosti za financiranje milenijskih razvojnih ciljeva, održivih razvojnih ciljeva. Iste godine smo imali sporazum u Parizu, a to je sve donijelo, dovelo do ponovnog razmatranja u OECD-u, a i u zajednici koja se bavi pomoći, da se postave pitanje kako ispuniti taj financijski izazov. Mi se mm, bavimo trima stvarima mjerenjem utjecaja, na to ću se ja danas usredotočiti, zatim poticaj i mobilizacije kao drugi stup i treći učenje izgradnje partnerstava, zapravo to je ona dimenzija izrade politike unutar našeg rada. Jasno je da što god radimo, moguće je samo u bliskoj suradnji, partnerstvu s drugim zemljama, s UN-om, privatnim sektorom, koji je prepoznat kao jedan centralni dionik upravo u Adisu, ali i drugima. No, još važnije od svega toga su naše e, partnerske zemlje. Na sljedećem slajdu prikazujem ga jer se znam da se bavite većim brojem ovih tema tijekom svoje rasprave, pa bih samo pokazao gore desno. Imamo pitanja poput modernizacije, službene razvojne pomoći, čega ću se također dotaknuti. Ali isto tako radimo i na filantropskim temama, dakle multilateralnoj pomoći, i drugome. Dakle, imamo tu i nešto što nazivamo TLSD, što je jedan mjerni sustav kojim pokušavamo registrirati taj tok i s juga na sjever, što je još jedan oblik doprinosa pomoći i gdje zapravo pokušavamo vidjeti na koji način e, sjeverne zemlje ispunjavaju obveze koje su preuzele u Adisu. Na ljevoj strani vidite stvari poput instrumente privatnog sektora, dakle na tome još radimo i pokušavamo bolje prepoznati e, rad financijskih institucija i država članica, primjerice nekih u Njemačkoj, nekih u Nizozemskoj i drugdje, Norveškoj, Švedskoj i trenutno upravo klapamo pregovore koji se bave time u kojoj mjeri i kako se ovo može uzeti u obzir, uračunati u službenu razvojnu pomoć. Mobilizacija različitih resursa, jedan velik dosje kojim se bavimo u službenoj razvojnoj pomoći, ali isto tako znamo da je ona ključna za najpotrebitije zemlje, pa uvijek postoji jedna uspostava ravnoteže, između toga da se pametno koristi razvojna pomoć, ali isto tako da se pobrinemo da financiranje bude na raspolaganju za zemlje kojima je to najpotrebnije. Mi smatramo da je važno prikupiti što je više resursa kroz koncesijsko financiranje kako bismo na, više na raspolaganju imali sredstava za zemlje kojima je to potrebno. Klimatsko financiranje, blended financiranje, strateško financiranje, dakle pokušaj mobiliziranja privatnih financija, nešto na čemu radimo kako bismo mogli neka osnovna načela blended financiranja ponuditi i našim partnerima. I dolje desno u ljubičastom vidimo naš rad na politikama. Ovdje smo to prozvali učenjem, dakle stvaranje učinkovitih partnerstava, utjecaj investicija, socijalni utjecaj. Neki čak smatraju da je to najbolji put za jedan ka prosvjećenom kapitalizmu, kako to nazivaju, i povezivanja, potražnje i utjecaja. I isto tako novi program koji nazivamo Global Outlook vezano uz razvoj financiranja kroz koji se pokušava prepoznati da iako je razvojna pomoć e, jedna važna stvar i filantropske aktivnosti su važne kao i mnoge druge tako da pokušavamo pametnije istražiti međusobnu povezanost tih pojedinih financijskih tijekova i mobilizirati više resursa. Dakle, nakon ovog uvoda usredotočit ću se na same statistike i dati vam jedan pregled statistika službene razvojne pomoći 2016. What you will see here is, um, on the... Ovo što vidite u plavom je da se službena razvoj, po, razvojna pomoć povećava i imamo znači neto povećanje. Imali smo znači imali smo 142,6 milijardi e, dolara i imamo znači 8,9% povećanja. Ako pogledate ovu crvenu liniju, onda imate udio službene e, razvojne pomoći u BDP-u možemo reći da što se tiče usporedbe 2015. i 2016. godine imamo povećanje 3,2%. Što se tiče razvoja do 2000. godine, u plavo imate bilateralni sustav, a onda malo svjetlije plavo je multilateralni sustav pomoći, crveno je humanitarna pomoć, zeleno je nešto što se povećava, to je također i in donor troškovi za izbjeglice. Na tome ću se vratiti, a ljubičasto, znači imate dodatne pomoći. Što se tiče međunarodne pomoći i Europske unije, pomoć se je skoro udvostručila do 2000. godine i to je nešto na što možemo biti ponosni. U 2016. godini imali smo cijeli niz čimbenika povećanja vezano uz velike troškove što se tiče zbrinjavanja izbjeglica, a isto tako se i više novaca troši na humanitarni pomoć. I to je znači ono što je odraženo u ovom zelenom i crvenom području. Što se tiče e, takozvanih in-donor e, troškova za izbjeglice, imali smo znači 7,2% u realnim e, okvirima povećanje. Što se tiče samih brojeva, možemo reći nešto o udjelu in donor um, troškova za izbjeglice i humanitarne pomoći. To se uh, povećava, ti troškovi se, se uveliko povećavaju od 2014. godine i to se povećalo za 28%. Znači imamo prošle godine 15,2 milijardi US dolara e, takve pomoći. Isto tako možemo reći da 10% službene razbene pomoći se koristi također i za ove in donor troškove za izbjeglice. Možemo reći da smo imali ovdje vrh od 9,2%. Imamo cijeli niz zemalja gdje su ovi troškovi za izbjeglice predstavljali 10% ili 11%, a imamo i četiri države gdje takvi troškovi e, predstavljaju više od 20% službene razvojne pomoći. U 2016. godini što se tiče humanitarne pomoći te također i donor e, znači e, troškova za izbjeglice je znači predstavilo jednu petinu neto pomoći službene razvojne pomoći. Sada ćemo se e, usredotočiti na područja gdje e, zbilja smatramo da moramo dobro analizirati situaciju. Radi se prije svega o bilateralnoj pomoći koja se smanjila od 2014. do 2000, za 2016. godinu i u najmanje razvijenim zemljama i u Africi. Možemo e, reći znači da smo imali za Afriku, na primjer ako pogledate subsaharsku Afriku, imali smo znači smanjenju 0,7%, u odnosu na 2015. godinu. Evo, to je ono što sam želio sada reći u ovom trenutku. Možemo reći da u svakom slučaju imamo povećanje o službene razvojne pomoći i e, to je nešto na što možemo biti pomosni, možemo biti ponosni, no isto tako imamo i povećanje humanitarne pomoći, takozvane indonor donor e, troškova za e, izbjeglice, te također imamo smanjenje bilateralne pomoći za najmanje razvijanje države. I to je nešto što bismo trebali u svakom slučaju analizirati. Međunarodna zajednica se složila da se tu na tim e, područjima pomoć e, poveća. to se također treba i kombinirati sa već e, preuzetim angažmanima. U svakom slučaju moramo dobro analizirati brojke kako bi bolje razumjeli dinamiku jer što se tiče E, humanitarne pomoći, ona je uvelike se povećala zbog pomoći Siriji i susjednim državama prije svega Sirije i na kraju ove godine ćemo zbilja morati dobro proučiti situaciju te vidjeti koji su to pokretači takvih tendencija kako bismo bolje razumjeli što se događa e, i kakva je zbilja situacija na području službene razvojne pomoći. Što se tiče bilateralnih e, donatora, vidite ovdje brojke u e, US dolarima Imamo donatore na lijevo, Njemačka, Francuska, Japan i Ujedinjena kraljevina i vidimo da se u 22 države neto službena razvojna pomoć e, povećala, a što se tiče ovih e, e, sedam drugih država imamo pad e, neto službene razvojne pomoći. E, to je povezano također i sa različitim izračunom troškova koji su posvećeni izbjeglicama. Što se tiče 20 država e, članica Europske unije, Imamo znači e, pomoć od 81,3 milijarde i imamo veliko povećanje na tom e, području u a što se tiče kombiniranog BDP-a e, imamo znači povećanje nula, znači imamo udio od 0,51% u BDP-u. Što se tiče uz poredbe e, cilja znači Ujedinjenih naroda službene razvojne pomoći od 0,7 imamo znači posto BDP-a imamo znači Luksemburg, Njemačka, Švedska i druge države koje su iznad tog cilja 0,7% a što se tiče znači drugih e, članica ovog e, vijeća za razvojnu pomoć imamo znači e, iznose od e, znači otprilike 0,32, 0,50% i tako dalje. Što se tiče znači 1,12% imamo znači taj postotak u okviru država DAKA. Imamo znači isto tako nekoliko država koji nisu dio daka, znači vijeća za razvojnu pomoć, ali koji su zbilja e, uvelike doprinijeli što se tiče službene razvojne pomoći. Evo, možda bih tu trebao e, stati. Predsjednica kaže da evo možda bismo trebali čuti i druge sugovornike, a nakon toga imati i raspravu. Evo, želio bih reći da što se tiče ključnog pitanja je vezano uz pravila za e, indonor troškove za izbjeglice. Pravila su ustanovljena otprilike 80. godina i to je nešto što zapravo trebamo i e, raditi na tome da ih pojasnimo ta pravila. Ustanovili smo radnu skupinu za to a to se čini i kroz studiju koji, a studija se usredotočuje na područja gdje imamo različite, različitosti što se tiče članica vezano izvješćavanje koje su kategorije izbjeglica uz, uključene, znači koje imamo isto tipove troškova koji su pokriveni, imamo na primjer e, administrativne troškove, privremene troškove i tako dalje, te također e, imamo i e, analizu metodologije. Radi se o poslu koji i dalje obavljamo te želimo pojasniti znači na koji način možemo uključiti e, donor troškove za izbjeglice u službenu razvojnu pomoć, koji su onda i prihvatljivi troškovi koji se mogu uključiti u službenu razvojnu pomoć. Imamo također i pitanje da imamo troškove za 12 mjeseci. Postavlja se pitanje kada ćemo početi izračun i vođenje samog računovodstva, a također imamo i cijeli niz točaka koji su posvećeni troškovima, a također imamo i točke koje se tiču metodologije procjene takvih troškova. E, što se tiče samog e, znači vijeća, e, on će usvojiti takve e, smjernice, a imamo također i znači sa, na ministarskoj razini u listopadu ćemo imati potvrđenje takvih e, znači e, smjernica. Što se tiče ovih po, pojašnjenja, moramo reći također i da moramo uzeti u obzir različite izračune što se tiče ovih različitih točaka. Hvala, hvala vam na o ovim objašnjenjima. A sada ćemo nešto čuti iz perspektive Europske unije. Evo pa dajem riječ gospođi Merlo. Hvala gospođo predsjednice. Države E, članice, evropske države članice su zbilja veliki e, donatori i doprinese dobroj slici. Što se tiče E, troškova. Mi sad razmišljamo u eurojima, no e, EU države članice su, su e, znači 2016. godine donirali službene razvojne pomoći u od 75,5 5 milijardi eura, možemo reći da je to četvrta godina gdje se službena razvojna pomoć Europske unije povećava. Države članice Europske unije predstavljaju 58% e, razvojne pomoći u okviru DAKA. Imamo pet država članice koje su postigle ovaj cilj 0,7%. To je potvrđeno u svibnju 2015. godine, a većina država članica je povećala službenu razvojnu pomoć kad u odnosu na prethodnu godinu. Ako pogledamo znači ovaj zajednički cilj od 0,7% BDP-a, onda možemo reći da je postignut ovaj cilj od 0,51, cilj od 0,51% i to je veliki napredak. Želim podcrtati ako pogledamo druge donore u okviru vijeća za razvojnu pomoć DAKA, onda imamo znači udio od 0,21%. 21%. Države članice su u svakom slučaju u tom smislu puno naprednije. A sad trebamo pogledati isto tako i ovo pitanje in donor troškova za e, izbjeglice. To se ti troškovi su se povećali zadnjih tri godine, no moramo podcrtati u državama članicama smo uspjeli povećati neto službenu razvojnu pomoć i to ne uzimajući u obzir i donor troškove za izbjeglice. Znači imamo 7,5 e, e, e, znači milijardi eura povećanja i imamo znači 1,7 milijardi povećanje što predstavlja 25%. 2015. godine, godine imali smo 60 pet posto e, troškova za izbjeglice koje su e, bile uključene u službenu razvojnu pomoć. Znači ovaj udio se smanjuje i sad imamo znači udio otprilike 25%, to je nešto što u svakom slučaju trebamo uzeti u obzir. A zadnja točka koju želim reći imamo također i zabrinutosti što se tiče razvojne pomoći upućenje najmanje razvijenim e, državama. Ne možemo vam dati e, konačne brojke i nismo mogli do sada znači e, agregirati sve brojke što se tiče 2016. godine, ali što se tiče 2015. godine, znači imali smo 0,11% BDP-a koje je usmjereno u najmanje razvijene zemlje to je znači manje nego prije gdje smo imali znači e, od cilja 0,15% BDP-a i na dugi rok 0,20% BDP-a. To je nešto što u svakom slučaju se trebamo usredotočiti. I te države članice moraju napredovati na tom području. Hvala, hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala, hvala što ste bili tako precizni. Sada vidim da se cijeli niz kolega javio za riječ. Možda biste se mogli ograničiti na dva, dvije minute, budući da se cijeli niz kolega javio. Evo, prvo imamo Terezu, Šal Görens, gospođa Hojbuk. i želi li još netko drugi uzeti riječ? Molim vas da se ograničite na najviše dvije minute intervencije. Gospodin Zeler se također javio za riječ. Evo, počinjemo sa Terezom Jimenez. Ja ti ću biti vrlo kratka. Vrlo kratko. Imam jedno pitanje. Kad govorite o novcu upućenom izbjeglicama. Možete mi reći tko je onda taj koji prima tu pomoć? Ja sam nedavno bila u Libanonu u dolini Beke gdje imamo više od 2000 izbjegličkih kampova malih kampova. Imamo znači desetak e, znači baraka u kojima žive 20 ili 30 familija. Ovdje vidimo, tamo možemo vidjeti isto tako i logo Ujedinjenih naroda, misije u Libanonu, no nismo nigdje čuli o novcu koje dolazi iz Europske unije. Tu ne postoji nikakva vidljivost. Znači možemo vidjeti samo logo Ujedinjenih naroda. Naravno, ono što je važno je, i ja bih željela znati, kako je podijeljen taj novac. Kako je moguće da, što se tiče takve pomoći, ne postoji nikakva vidljivost, da li su to vlast, vlade koje dobivaju taj novac, tu pomoć nevladine udruge. Željela bih također znati Da li se radi samo o našoj pomoći tim izbjeglicama? To ovo ovisi o svakom slučaju o projektima. Vidjet ćemo što znaju kolege vezano to. nani Lic, izvolite. Hvala vam na izvješću. Ja ću prije svega govoriti o situaciji vezano uz ove troškove za izbjeglice in donor. Kako se ta izmjena prihvatila, možemo reći da postoje velika e, promjena situacije i da će biti također i u budućnosti. Na koji način e, ste pregovarali to sa državama članica? Hvala, Charles izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Članak 8 ugovora iz Lisabona precizira da nacionalna politika i država članica te razvojna politika EU Europske unije se nadopunjuju i e, ojačavaju jedna drugu. Imamo e, kao glavni cilj te politike smanjenje siromaštva, a Europska unija i države članice moraju poštivati i uzimati u obzir ciljeve koje su usvojili u okviru međunarodnih sporazuma te u okviru međunarodnih organizacija kao što su to Ujedinjeni narodi. Ja bih sada želio se usredotočiti na E, brojke i naše angažmane, te vezano uz ovaj cilj od 0,7% e, udjela u BDP-u do 2030. godine. 2014. to nije funkcioniralo, 2015. to nije funkcioniralo. Ako ne e, promijenimo metodu, onda ćemo i 2030. godine vidjeti da to ne funkcionira. Zahvaljujemo OECD-u i komisiji koji su nam podastrili te brojke, no radi se o kao ex post evaluacije. Ono što me najviše zanima e, na tom području su predviđanja. Što trebamo napraviti kako bismo postigli taj cilj od 0,7% do 2030. godine? Do sada to nismo mogli učiniti i nismo postigli. možemo na primjer E, imati situaciju novinara ili studenta koji proučava ovu temu i ako e, taj student e, osmisli jedan takav rad, onda će vidjeti da što se tiče naših angažmana mi zbilja kasnimo. Oni koji dobijaju informacije, oni se nalaze svugdje u svijetu. OECD daje brojke. Ja sam vidio procjene nekih država članica koji se obvezuju također i za budućnost. To je dobro, no zašto te brojke se ne dostavljaju Europskom parlamentu? Zašto se e, znači e, države članice klanjaju OECD-u i zašto se te sve brojke znači e, koje dobivamo i od e, SAD-a, Japana i tako dalje, zašto mi ne dobivamo te brojke i u Europskom parlamentu? Možemo reći da mi e, imamo pravo pratiti te politike isto tako da dajemo i određene smjernice. Kad govorimo o metodologiji, ova metoda ex post procjene nije nešto što će nam omogućiti da postignemo ciljeve u budućnosti. Što se tiče samog e, proračuna, imamo znači ministarstvo financije proračuna koje svake godine dostavljaju e, komisiji i tu okviru glavne uprave za proračun, zašto nemamo ovdje i jednu rubriku, pod rubriku koja je posebno posvećena službenoj razvojnoj pomoći. Neke države članice to rade za OECD, ali ne za Europsku uniju. Na primjer, što se tiče OECD-a, što se tiče brojki, možemo reći da se te brojke daju nekako stišanim glasom. Zašto je tomu tako? Hoće li e, nakon Ujedinjene kraljevine, također postavljam si pitanje, Europska unica i dalje biti prvi e, donator? Da li, znači, što se tiče e, razvojne pomoći, Um, znači tih 18 milijardi koje daje Ujedinjena kraljevina, da li ćete uh, znači uspjeti ostvariti i angažmane svih država članica ako znači se e, pridržavamo ovih angažmana e, država članica prije, e, prije odlaska u Addis Abebu, onda bismo u nekoliko godina uspjeli također kompenzirati ovaj manjak koji će doći od Ujedinjene kraljevine. Ono, ako ne govorimo o tim pitanjima, onda nećemo odgovoriti na našu političku dužnost. Evo, i mi moramo postaviti jasno ta pitanja. Um, Hajde, Hautala ima riječ vas da ne duljite kako bi svi mogli uzeti riječ. U redu, hvala gospođo predsjednice i hvala na prezentacijama. Istina je 2016. godina izravna je razvojna pomoć zemalja članica Europske unije e, je porasla u odnosu na izbjegličke troškove. Njemačka je uspjela se pridružiti klubu onih zemalja članica koje su ostvarile ovaj udio od 0,7% bruto nacionalnog proizvoda, a osim toga petina službene razvojne pomoći doista e, se troši na izbjeglice. Dakle, takozvano pojašnjenje troškova izbjeglica OECD-a je više nego dobrodošlo i nadam se da će biti onako konzervativno kao što obećajete, gospodine Šite, to bi trebalo doista biti vrlo restriktivno i konzervativno. I imam pitanje za komisiju koje me već dulje zbunjuje. OECD e, ima dakle neka tijela u kojima je Europska unija punopravna članica i također je punopravna članica i radnih skupina, recimo skupine o statistici, a osim toga Europska unija sada ima i funkciju predsjednika jedne od tih skupina. Koji su dakle prijedlozi Europske unije koje ona iznosi za ovaj sastanak 10. srpnja kada će doći do pojašnjenja ovih troškova izbjeglica i e, ko može utjecati na to stajalište i koja je uloga Europskog parlamenta, recimo našeg odbora. I kao drugo, postoje razlozi za zabrinutost kada čujemo o ovim prenapuhanim e, brojkama i također kada čujemo da se neki udjeli smanjuju, e, osim toga i da subsaharska Afrika e, prima manje nego nekad i to je doista nelogično ako razmotrimo izazove u vezi sa razvojem. Također imamo novi europski konsenzus o razvoju koji neće preuzeti ovu obvezu od 0,7%. Više klubova zastupnika ovdje se odlučilo suzdržati u glasovanju o tome, ali to onda neće biti konsenzus za sve, nego samo za neke. Također, razvojna suradnja se ne smije pretvoriti isključivo u rješavanje korijenskih uzroga migracija. Što će e, OECD učiniti u vezi sa ovom novom pojavom da se sada u svakom instrumentu spominje ova potreba da se riješe korijenski uzroci migracija? Redu, hvala gospodin Celer. Hvala gospođo predsjedateljice. Postoji jedna lijepa izreka prema kojoj se vjeruje samo u statistike koje ste sami falsificirali. Ja ne mogu dati neku ocjenu sve dok ne vidim podloge za te statističke podatke. Govori se o financijama, o tehničkoj pomoći, to mogu biti koncesije, to mogu biti zajmovi i iza ovih statističkih podataka o troškovima može se kriti mnogo toga. To je dakle teško izraziti stocima. Naravno, izdvajaju se značajna sredstva koja pristižu u određene države. Ja sam posjetio te države i pitam se što se ostvarilo i što bi se moglo ostvariti tim sredstvima s obzirom na političke okolnosti u tim zemljama. nije lako dobiti recimo neka jamstva u pustinji. Na primjer, neke od izdvajanja za službenu pomoć Njemačke, moram reći da je prošle godine Njemačka izdvojila 30 milijardi eura za smještaj i materijalnu pomoć izbjeglicama i to je daleko više od iznosa kojim raspolaže neka srednja država u svojem proračunu. Hvala, Marija Hojbuh. Hvala lijepa i hvala na ovim prezentacijama. Imam dvije kratke primjedbe i jedno pitanje. Prema novim podacima o službenoj razvojnoj pomoći, i prema kratkom izvješću koje smo dobili od komisije i koje je kasnije objavljeno, Objašnjava se napredak koji je Europska unija ostvarila u ostvarenju službene razvojne pomoći i bilo bi dobro objaviti to izvješće, no ono ne zamjenjuje Accountability Report uh, for Financing of Development. Naime, u ovom potonjem sadržan je niz detalja kojih više nema u sažetku. Mene zanima uh, do koje točke stigla Europska unija kada je riječ o ostvarenju obećanja u smislu izvanja financijskih sredstava za borbu protiv klimatskih promjena i ja se doista nadam e, da će se u novom konsenzusu i u novim izvješćima naći sve ove ostale pojedinosti i da nećemo kasniti u ostvarenju tih obećanja. E, drugo pitanje je predstavniku komisije. U odboru za razvoj pozabavili smo se i e, prijedlogom Europske unije o uspostavi mogućeg vijeća za razvojnu pomoć i zanima me što je sa tim projektom i e, je li komisija dobila naš upitnik svima u svezi. I također za ovu godinu predviđena je i revizija isplaćenih sredstava. Mene zanima koji doprinos naš odbor može dati tome. I još jedno pitanje. Naime, kada ste spomenuli službenu razvojnu pomoć i s time u vezi vidim da e, oprost dugova zapravo tu ne igra više nikakvu ulogu. Hvala, Juta Sargentini, hvala. Drago mi je što smo vidjeli ovaj pregled u prezentaciji, ali to se moglo postaviti još jasnije. Ako sam dobro shvatila, moram reći da je svima drago da se sve više izdvaja za izravnu pomoć, ali također E, vidimo da se i unutar Europske unije sve više izdvaja za tražitelje azila. Recimo u Nizozemskoj smo izdvojili 23% izravne pomoći 2016. godine za tražitelje azila. Dakle, imamo unutarnje troškove i naravno Imamo i zemlje koje su susjedi Siriji koje također primaju našu pomoć i primaju izbjeglice i također zbog toga se izdvaja e, manje za subsaharsku e, Afriku i druge najmanje razvijene zemlje. Dakle, e, izravna razvojna pomoć se pomiče iz Afrike prema Siriji za potrebe izbjeglica. Naravno da se to treba ostvariti. Dakle, ta se pomoć preusmjerava u zemlje koje su sjevernije od Afrike, koje su na putu migranata. To smo vidjeli u izvješću ECDPM-a e i slične podatke. Dakle, financiranje za subsaharsku Afriku se smanjuje kao i za kao što se nastavlja i financiranje za Magreb i Sahel. To je sve e, diktirano migracijama. Evo, to sam htjela jasno i glasno reći. I sada dolazim do svojeg pitanja. Što se točno pokušava e, pojasniti u vijeću za razvojnu pomoć OECD-a? Jer vidimo da imamo zasarjela pravila koje treba ažurirati i kako će to biti revizija. Hoće li to biti revizija koja će omogućiti ovakve rashode ili će ograničiti rashode, što bi mi bilo draže. No, ukratko, što možemo očekivati od toga? I, pitanje za Europsku komisiju. Nadovezat ću se na pitanje e, kolegica Hautala i Hojbuh, odnosno što mi pokušavamo postići? Koliko čujemo, veljači komisija je iznijela prijedlog e, za jedno vijeće, posebno za migracije i to e, sam dobila tu informaciju od komisije nakon što sam je tražila, ali e, možemo li dobiti neku izjavu o namjeri konkretno jer mislim da bismo trebali morati početi razgovarati o mandatu Europske komisije u, u progovorima o okviru DAKA. Mi ne vidimo taj mandat i to me zabrinjava. imam pitanje za predstavnika OECD-a. Možete li nam pojasniti što želite postići ovom revizijom izvajanja sredstava za potrebe migracije u okviru DAKA? Hvala. Sutra ćemo govoriti o strategiji za Afriku, komisija to upravo objavila i o tome bismo morali razgovarati zato jer treba vidjeti što mi možemo ponuditi u smislu pomoći. Dakle, sutra ćemo imati povratnu informaciju sa sastanka ministra koji se održao 19.5. Evo, imamo niz pitanja, možda bih dala prvo riječ komisiji i mnogi kolege su imali pitanja u vezi sa transparentnošću mandata komisije u kontaktima sa OECD-om, kako se on priprema, tko sudjeluje u tome, zašto o tome ne čujemo baš previše u parlamentu. Ili možda predsjednik OECD-a želi prvo uzeti i riječ. Gospođa Merlo, izvolite. Hvala. on Revizija naše pomoći izbjeglicama unutar uh, donatorskih uh, zemalja. Mi nemamo takva izdvajanja, ali mi podržavamo ono što čini DAK, a cilj toga rada je stavljanje naglaska na ono što je prihvatljivo i ti e, izdaci trebaju biti transparentni i e, jasno definirani, a moj kolega će to bolje obrazložiti. Mi podržavamo taj proces jer treba vidjeti što je prihvatljivo i trebamo također e, povećati transparentnost onoga što se pokriva tim sredstvima. I e, tu treba postići dobru ravnotežu, izravna razvojna pomoć, odnosno službena razvojna pomoć se mora e, povećati, mora nastaviti i to komisija podržava i podržava zemlje članice u izdvajanju njihovih e, isplata za ODA. Također mi e, pomažemo izradi prognoza novih e, daljnjih izdvajanja, ne samo u smislu postizanja ciljeva, nego i bitno je za primatelje da znaju koliko mogu očekivati i kako to mogu onda kasnije uračunati u svoje upravljanje. No, važno je naglasiti da zemlje članice odgovaraju za te odluke i da naravno one ovise o njihovom stanju proračuna. I to zapravo nam veže ruke u određenom smislu kada je riječ o nama što možemo mi sami učiniti. možemo se obratiti i povjereniku i političkim vlastima. Gospodin Gerenc je rekao da Europska unija ima obavezu iz ugovora izvršiti svoje oprema UN-u, a sada treba vidjeti e, je li e, komisija dovoljno aktivna u pomaganju zemljama u planiranju službene razvojne pomoći. Ne znam je li za to nadležna vaša služba ili neka druga služba. No, gospodin Šute. Pa, e, želim samo još nešto dodati. Kada je riječ e, o izvješću odgovornosti, mi to pratimo, a praćenje je također korisno da usporedimo to sa napredovanjem kao ostvarenju obveza. U ovom kontekstu revidiramo naš sustav izvješćivanja kako bi ta izvješća bila relevantna u smislu agende za 2030. godinu i akcijskog plana iz Adis Abebe. Ove godine nismo objavili izvješće zato jer nije bilo u skladu sa novim preuzetim obvezama na međunarodnom planu, a sada imamo sve što nam je potrebno za reviziju plana za 2030. godinu i to sada preuzimamo u naš sustav izvješćivanja. Dakle, mi sada nastojimo sve pojednostavniti. Dakle, s jedne strane želimo ažurirati izvješćivanje, ali s druge strane želimo izbjeći preklapanja sa drugim izvješćima. No, ponovno ćemo objaviti izvješća unutar ovog novog okvira i uvjeravam vas da će ta izvješća biti jednako obimna, ali će biti smješena u novom relevantnijem kontekstu. Daću prvo riječ našim govornicima, onda možete replicirati na kraju. Da li moram e, požuriti u odbor Juri? Ne čini mi se da ste odgovorili na jedno pitanje o tome kako se Europska komisija odnosi na e, ovo pojašnjenje prema ovom pojašnjenju kriterija za e, pomoć izbjeglicama na domaćem terenu i također e, znamo da je komisija iznijela prijedlog uspostave jednog daka za migracije i koja će stajališta ona zauzeti u tome. E, gospodine što želite li se ponovno obratiti govornicima na kraju? Da, e, evo samo molim vas da date odgovore na ovo pitanje, zato je gospođa Hautala mora otići. Moj kolega će se nadovezati na to, ali da, to je problem. Dakle, ovim kodeksom pa, pitanje se ne odnosi na a, kodeks, e, ne toliko na tehnička pitanja. Odnosno, kako komisija reagira na to? Kako se komisija priprema za izradu tog kodeksa? Yeah, no, exactly. That's what I'm saying. How does the, we're not asking how the OECD comes, is doing the work, but... Ne zanima nas kako funkcionira OECD, nego kako Europska unija priprema svoje stajalište u pregovorima o tome. pitala sam gospođu iz komisije je li to njezino nadležnosti. Ako nije, onda treba utvrditi u čijoj je. Pa, evo, nije u potpunosti. Da. To ćemo pitanje ponovno postaviti. No, sada ću zamoliti gospodine Šuta da uzme riječ. Kada je riječ o kodeksu za migracije, dakle, to je uobičajena tehnička praksa u našem slučaju. Dakle, članice predlažu određene kodekse i onda njih odobravaju tajništvo i članice. A kada je riječ o migracijskom kodeksu, to je Europska komisija predložila na neslužbenom sastanku na, u Ožujku i bit će ponovo predstavljen na službenom sastanku u sredinom lipnja kada evo, će se predstaviti službeno. Ne znam što točno sprema Europska komisija. Na to ćemo se kasnije vratiti. Kada je riječ e, o pitanju gospodina Lelica, zato, zašto je to dio službene razvojne pomoći? Pa mogu reći da to postoji već 35 godina iz 1980-ih, a sada članice raspravljaju o tome koja logika stoji iza toga i postoje različita stajališta, motrišta od humanitarnog, sigurnosnog i tako dalje. I sada je jasno da to mora biti razvojno motrište, a to je povezano i sa humanitarnim aspektima. Dakle, to će ostati dijelom službene razvojne pomoći ili na daleko jasniji, ali i ograničeniji način nego što je to bio slučaj do sada. Mi pretpostavljamo također da će se i brojke smanjiti. Postavljena su pitanja o tome o kojim se pravilima radi. Ja govorim o pravilima obračuna službene razvojne pomoći, a ima još jedna skupina koja se bavi političkim implikacijama izbjegličke krize i uloge službene razvojne pomoći u svemu tome. To je druga faza našeg rada koja također napreduje. Postoje radna skupina koja ima rok za završetak, e, završetak rada do kraja godine. No, to je druga tema, ja se time ne bavim. Zamolit ću kolegu koji radi za DAK da vas izvijesti o tome, ali je to također sada u postupku. Gospodin je rekao da smo okrenuti prema prošlosti, ne prema budućnosti i da sustav ne djeluje. No, e, ono čime se mi bavimo je temeljeno na transparentnosti, a također imamo i metodologiju koja se bavi budućnošću, imamo i jedno istraživanje rashoda i to je rad koji se odvija kroz dvije ili tri godine. I to je u glavnim crtama odgovor na vaše pitanje hoćemo li e, ostvariti do 2020. E, godine ovu obvezu od 0,7% pa ne znam. Kolege koje rade e, revizije mi kažu da postoji ipak vizija o tome kako povećati službenu razvojnu pomoć do 2030. godine. No, kolege to ne utvrđuju nužno kada posjećuju glavne gradove tih zemalja i onda to pomnije istražuju. Gospodin Celer, mislim, je spomenuo da službena razvojna pomoć pomalo nestaje. E, I kao što znate, mislim, bavimo učinkovitošću pomoći i Naravno, sastavni dio svega toga je transparentnost kako bi i političari i civilno društvo mogli propitivati ono što mi radimo. Ja mogu samo reći da kada govorimo o tome tko koliko troši zašto, to je sve dostupno javnosti. I onda zemlje na jugu mogu pozvati zemlje sjevera na odgovornost u tom smislu. Također nastojimo povećati tu funkciju u svojoj metodologiji. Također oprost duga prema podacima iz 2016. godine uvijek dolazi do fluktuacija u smislu koje su to zemlje dopušta. 2016. godine to je bila Kuba i to je bilo to malo povećanje, odnosno Španjolska je oprostila značajan dio duga Kubi i zbog toga su se te brojke promijenile. E, kada je riječ o um, peer review e, i e, planovima komisije, u tom smislu, time se bave kolege i ja ću prenijeti vaše pitanje njima. Evo, mislim da sam odgovorila na sva pitanja koja su bila upućena meni. Hvala, znam da Charles Gerlens još želi nešto reći i nadovezat ćemo se na ono kako komisija priprema svoj doprinos za pregovore OECD-a i da vidimo tko je odgovorna osoba ondje. Pa nas mogu i posjetiti na nekom budućem sastanku. Charles, želi si za kraj nešto kratko reći? Ja sad eh, se dovodim do pitanja ni gospodina Šutra, ni gospođu Merlo, nego ono što dovodim u pitanje je nedostatak metodologije. 50 godina, već imamo tu metodologiju, 50 godina ona ne funkcionira, stoga to moramo dobro proučiti. Ono što tražim je da komisija e, znači jednostavno stjera pred zid države članice te da nam e, da brojke što je prije moguće. Te brojke naravno možemo pronaći u službenim glasnicima e, država članica, no ono što e, nedostaje su i procjene predviđanja način na koji će države članice u budućnosti se e, pridržavati svojih angažmana. Ja moram reći da već godinama pokušavamo to razjasniti i nemamo nikakvih reakcija zbog toga. Ja neću e, glasati za europski konsenzus za razvoj. Moramo tu maskaradu prekinuti. Države članice jednom za svak da trebaju preuzeti odgovornosti, trebaju nam jasno reći kao što dostavljaju proračunske brojke komisiji u e, znači listopadu e, dostavljaju svoja predviđanja za proračun za, dvije, za sljedeću godinu i želimo da u tom smislu imamo i predviđanja što se tiče e, službene razvojne pomoći. Zašto ne bismo e, prisilili države članice da znači se tu uključi i jedan po, jedna pod rubrika ono što je e, važno da isto tako daju predviđanja i za budućni programski e, okvir. To je nešto što je zapravo minimalno što trebamo tražiti. I to je zapravo e, nešto što moramo prestati tu e, zajedničku laž i mazanje očiju. da ono što je važno je da komisija i e, isto tako Europska služba za vanjsko djelovanje trebaju što prije reagirati jer e, moram vam reći da 2015. godine smo imali neuspjeh 2015. a imat ćemo isti neuspjeh i 2030. Hvala. Dobro mi ovo pitanje pomno pratimo i doista želimo više znati o tome kako komisija djeluje unutar oecd Želimo da to bude transparentno, da znamo koje su to stajališta, kako ih zagovaraju, pa ćemo se još nadovezati na ta pitanja. Za sada bih našim gostima zahvalio na posjetu, bio doista koristan i nastavit ćemo u temu pratiti. Okay, colleagues, we have, we're running behind time now and I do want to... Hvala vam kolege, malo sada kasnimo, podsjećam glasanje danas pa ćemo malo nadoknaditi vremena, ali pred nama je važna točka dnevnog reda sedma, uspostava instrumenta za doprinos stabilnosti i miru. Imam mi, izrađujemo mišljenje za odbor AFET, nadležni odbor, radi se o izmjeni regulativa o instrumentima koji doprinose stabilnosti i miru nije potpuno bez kontroverzi, imamo 75 amandmana ukupno, 101 amandman na afetu, tako da ću odmah dati riječ Pavu Varinenu, našem izvjestitelju, kako bi nam rekao kako stvari stoje i što je sljedeće na redu. Pavo. Hvala vam. Naravno, ovaj prijedlog je u određenoj mjeri kontroverzan, no iz perspektive odbora DV Čini se da je pristup ujednačen ovom nacrtu. Za nas je naravno iznimno važno kako će se koristiti ovo financiranje kao i sljedivost toga. U nacrtu mog mišljenja pokušao sam razriješiti problem ili barem riješiti zabrinutost predlažući još jednu rečenicu. Capacity building action shall be designed so as to fulfill the criteria for ODA established by OECD DAC. Dakle, capacity building, izgradnja kapaciteta, podrazumijeva izgradnju kapaciteta vojnih snaga partnerskih zemalja. Istaknuo bih ovdje da ova formulacija ograničava uvjet što se tiče izgradnje kapaciteta e, i znači da se financiranje može za, u druge svrhe koristiti na način koji nije sljediv. Ali kada se radi o pruženju podrške izgradnje kapaciteta u vojnom smislu, potrebno je slijediti pravila DAKA. Još je jedna mogućnost tu. Klub zastupnika SID predložio je da isključimo DCI funding. Dakle, imamo te dvije osnovne mogućnosti. Meni osobno draži moj vlastiti prijedlog iz dva razloga. Prije svega, mislim da kombinacija cfsp i razvojnog financiranja je jedno dobro rješenje koje nudi fleksibilnost, ima tu pozitivne strane koje se pojavljuju u ovakvoj kombinaciji. A s druge strane možemo imati više novaca na raspolaganju e, za taj instrument ako se indicija financiranja koristi. No, mogu prihvatiti i prijedlog SDA, e, jedno što mi je moj malo draži. Imali smo i sastanak AFETA, izvestitelja u Sijeni, taj sastanak me brinuo s obzirom da smo znali da gospodin Danžan je radio na nacrtu izvješća za odbor AFIT sa znatnim amandmanima koji bi konačni rezultat nama učinili neprihvatljivim iz više razloga. Na sastanku dežan je odustao od svog osnovnog prijedloga, osnovnih prijedloga, više ne želi zamijeniti exceptional circumstances sa special circumstances, ne, predlaže više da između postavka A i B unesemo riječ, zamijenimo riječ and riječi or, tako da je odustao od svojih glavnih zahtjeva. Isto tako, raspravili smo dvije alternative kako ispuniti brige odbora DEVE. On je rekao da prijedlog sid se može razmotriti i isto tako da se može razmotriti i moj prijedlog. Ne znam koji je zaključak toga, no u svakom slučaju bio je fleksibilan, konstruktivan i Zbog toga smatram da možemo doći do rješenja koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Sutra ćemo imati sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni i tada možemo raspraviti sve amandmane i ove dvije mogućnosti. Hvala. Hvala, dakle, stvaranje određeni napredak u smjer više razumijevanja od strane obje odbora od našeg posljednjeg sastanka i krećemo se u smjeru konsenzusa. U ime Maris Ponge, gospodin Vent. Da, u ime našeg izvjetelja Sijeni ZPP-a e da bih par komentara. U potpunosti podržavamo predlog Europske komisije i potvrdu da se poduzme konkretne aktivnosti kako bi se osnažila izgradnja kapaciteta u zemljama u razvoju. Kao što je već naglašeno na razini odbora, sprega između sigurnosti i razvoja je ključna i tu trebamo bolje koordinirati naše aktivnosti kako bismo bili učinkoviti u polju razvoja te mogli ispuniti održive razvojne ciljeve. Stav našeg kluba je jasan, želimo ovaj instrument, želimo fleksibilan i koristan instrument i zbog toga se protivimo dodavanju novih uvjeta. Također smatramo da je nerealno tražiti punu pristup državanje daka u korištenju ovih instrumentima kada znamo da ICSP nije namijenjen e, tome, a da bi isto tako se time potkopala njegova fleksibilnost. Međutim, podržavamo zamisao da razvojno financiranje Europske unije koje je već odaslano ne bi trebalo biti preusmjereno. Dakle, taj novac ne bi trebao biti prenesen u ovaj instrument. Hvala. Annelies? Zahvaljujem izvjestitelju što je uložio toliko truda i obratio se kako našim klubovima, tako i odboru AFET. Mislim da je doista važno da je bio dovoljno fleksibilan, da je prihvatio amandmane. Zadovoljan sam što EPP podržava moju inicijativu da DCI nema nikakve veze s ovim instrumentom i da bi zapravo cijela situacija ovdje pošla u jednom drugom smjeru i zbog toga ukoliko ispadne DC i tada ćemo imati ove ovaj instrumenti, i on bi amandman što se tiče jedne pozitivne liste dakle mogućnosti koje možemo podržati kao instrumente i mislim da kao parlament moramo poduzeti aktivnost s obzirom da nismo nijakve aktivnosti poduzeli vezano za Afrički Trust Fond. Dakle, nisu nikada u aktivnom statusu bili, pa ovaj parlament mora jasno reći za što se zalaže i što želimo podržati i tada dati na raspolaganje instrumente koje su potrebni komisiji. Dakle, ja sam za ovo i radim se rasprave o tome da se naš instrument za razvojnu pomoć i isključi iz ovog proračuna i da se ne uvalimo u nevolje i dolazi već do poziva velikog broja nevladnih organizacija, crkava i drugih koji su mi se obratili na tu temu. Tako je dobar znak to za civilno društvo da se instrumenti konkretno bave svojim temama i da se stvari namješaju. Hvala Marija Hojbuk. Hvala Linda. Zeleni e, žele zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću. Smatramo da je komisija, komisija u određenom smislu otvorila Pandorinu kutiju. Ovdje imamo prijedlog da se pozabavimo instrumenta za stabilnost i mir koji zapravo služi za sprječavanje kriza. Barem je izvorno tome namijenjen. A sada ga se širi na razvoj vojnih kapaciteta za treće zemlje. A temelj toga je članak 309 a to je konkretno razvojna politika. Dakle, potiče nas se da igramo ulogu koju je preuzeo velik broj država članica. I bili smo glasni vezano uz ovo, ponavljali to u više navrata i smatramo da ta veza između sigurnosne politike i razvoja se toliko pogurala da ispada da novac iz europskog proračuna odlazi u vojna postrojenja. To je problem i smatram da ta konstrukcija se zapravo temelji, to bih na glasila na vrlo nesigurnoj pravnoj osnovi. Sve pravne službe, komisija, parlamenta, vijeća rekla su zajednički da su vrlo nesigurne oko toga i doista su izrazile svoju zabrinutost oko toga glasno. Vratit ću se na tri ključne točke. Članak 41. ugovora zabranjuje financiranje operacija u polju obrane i vojske iz europskog proračuna. Dakle, to je osnova našeg ugovora u članku 40. jasno stoji da provođenje vanjske sigurnosne obrambene politike ne može biti poduzeto s negativnim utjecajem na druga područja politike. I to je vrlo jasno. A isto tako postoji jasna jurisprudencija Europskog suda koja govori da mogućnost korištenja toga kao jednog pristupa kojim bi se proveo ovakav oblik politika je nemoguć. I ja mislim da je to i logično. Dakle, na kraju krajeva razvojne politike tako možemo iskoristiti za financiranje bilo čega. I zbog toga što ovdje govorimo o razvojnim politikama, člancima razvojnih politika, to je ono čime se moramo i baviti, pitanjima naših politika, a ne vojnim pitanjima. Iznenađujuće je, dakle, još jednom, da novac na raspolaganju za razvojne politike se otima kako bi se time financirale druge politike. A države članice i vanjska služba smatram da doista moraju raditi na tome da se pobrinu da zahtjeve razvojne politike ozbiljno shvate. Budimo ovdje potpuno jasni, ne radi se o potkopavanju ili smanjenju važnosti sigurnosnih pitanja. Ona su ključna. Ne radi se niti o tome da se pokušava uništiti veze između razvoja i sigurnosti. Ključno je da tako nešto postoji. No ono čemu se ovdje radi je da se pobrinemo da kada dođe do financiranja, da se stvari ne miješaju. Razvojna politika je upravo to, alat na raspolaganju za financiranje toga. Kada govorimo o sigurnosti, moramo upotrebiti odgovarajuće mehanizme koje se bave sigurnošću. I to je ono što nas brine. Ne smijemo miješati financijske izvore i moramo biti jasni vezani uz razliku između te dvije stvari. Često smo vodili u raspravu na afetu i jasno se to pokazalo i na tim raspravama da se ova dva pitanja često brkaju, miješaju međusobno, tako da bih još jedno voljela jasno reći da sigurnosna politika, koju u svakom slučaju kao zeleni pozdravljamo, se ne smije odvijati na temelju ili na uštrb financiranja škola ili zdravstvenih politika u razvojnim zemljama. Još imam nekoliko pitanja koga zapravo podržavamo kroz ovo u Africi. Mora biti potpuno jasno da sigurnosni entiteti o kojima govorimo nemaju tradiciju pružnje podrške e, ljudskih prava i demokracije. Dakle, kakve kapacitete ovdje izgrađujemo? Ne bismo li trebali potruditi se da ove pojedine organizacije razumiju svoju ulogu jer rade u istom smjeru koji mi smatramo važnim. Tako da kada govorimo o sigurnosnim e, subjektima, mora postojati parlamentarni nadzor ne samo s naše strane, već od strane i e, nacionalnih parlamenta koji bi trebali biti nadležni za takve organizacije. I to moramo vrlo jasno reći. Dakle, podržavamo stav izvjestitelja. Važno je da resursi budu dosljedni sa zakonodavstvom OECD-a i smjernicama njihovim, i potpuno je ključno da budu jasne razlike između ovih stvari da to izvjestitelj preuzme. Zahvaljujem. Tereza Jimenez. Nisam u potpunosti shvatila sva pitanja koja je kolegica iznijela, no slažem se sa time da sredstva moraju biti jasno upotrebljena unutar pojedinih politika za koje su namijenjene, ne smijemo miješati pojedine izvore i kombinirati stvari za vojsku i obranu i razvoj, no jedan od ciljeva, milenijskih ciljeva, najvažnijih čak, je možda je to bio broj 14 ili 16, a koji se bavi mirom, sigurnošću i institucijama. Dakle, neprestano se govori o sigurnosti i razvoju. Imamo čak i jedno saslušanje ovdje u Europskom parlamentu koje se bavi tom vezom između sigurnosti i razvoja. Tako da povezivanje tih stvari je po meni potpuno legitimno. Razvoj je ključan za sigurnost i obratno. I isto tako važno je da ne miješamo sredstva. Ne bismo trebali uzimati sredstva iz školstva i stavljati ih, usmjeravati ih za vojsku. To je potpuno jasno. Kada ljudi kažu kakav je koncept sigurnosti, da li imamo različito shvaćanje toga u različitim zemljama, Rekla bih da ako pogledamo situaciju gdje djeca, mladi žene bivaju oteti ili odvajani od obitelji ili ih se tome slično. Dakle, radi se o konceptima koji se tiču sigurnosti. Stvarima koje utječu na živote pojedinaca. Dakle, moramo znati kamo novac ide u tim zemljama, ako ide snažnim institucijama, moramo pratiti kamo točno ide. Zbog toga je važno da uzmemo obzir vezu između sigurnosti i razvoja. Sigurnost, dakle, ključna je, to je ono što štiti život. Nema smisla razvoju bez sigurnosti. To je početna točka. Dakle, mi imamo obavezu pobrinuti se da dio sredstava usmjerimo sigurnosne procese, no bez toga da se to oduzima iz drugih područja razvoja. No želio bih se pobrinuti da se bavimo i fondom za sigurnost jer je to važno, ključno za sigurnost ovim zemljama. Mislim da je ovo nesporazum da svi podržavaju i više sigurnosti i više razvoja i naravno imamo i tu poveznicu siromaštva i nesigurnosti. Kad je Francuska intervenirala u Maliju, Džihadisti su bili na 50 km od Bamaka i Francuska je na svu sreću tu e, spasila čast Francuske, e, čast Europske unije. No ono što je važno da što se tiče operacije, bez obzira što drugi ne sudjeluju, svi moraju biti e, što se tiče proračunskih sredstava isto tako odgovorni i sudjelovati. Kad govorimo o e, znači suradnje na području razvoja i drugih e, suradnji, znači trgovačkih, vojnih, gospodarskih suradnje i tako dalje. U svakom slučaju što se tiče proračunske prakse, to moramo u svakom slučaju razdvojiti. Hvala. Um, Hvala, to je bilo posljednje javljanje za riječ. Komisija je ovdje. Thank you, Madam Chair. Um... Hvala vam, kratko s moje strane. mi upravo završio s radom odbor i Juri pa je malo bučno. Zamolit ću ljude da ne trče oko govornika, nego da mu daju riječ. Hvala vam. Dakle, mislim da se slažemo svi oko veze između sigurnosti razvoja i obratno. Kronični nedostatak razvoja potječe probleme, sukobe, nasilje. No nedostatak sigurnosti otežava normalni razvoj civilnih aktivnosti. I dakle, to je cijela filozofija razlog iza ovog predloga. Dobro što se sad slažemo oko zamisli, no izazov pred nama je da nešto praktično izvedivo stavimo pred sve. Svrha, dakle, nije Mislim da ovdje još imamo još jedan nesporazum, dakle CFSP ne može sve stvari sam odraditi, znači naša zajednička sigurnosna politika e, ima veze s našim državom i financiranjem vojnih snaga. Postoji određeni broj stvari koje se smiju napraviti, drugi broj stvari koje se ne smije, a prijelog koji je pred vama bavi se time da omogućimo pružanje podrške, osposobljavanje i u određenoj mjeri e, opremanje lokalnih trupa ne kako bi se vodile, striktno govoreći, vojne aktivnosti, već kako bi ili očuvali ili povratili normalnu vladavinu prava zakona zaštitili civilno stanovništva u ekstremnim situacijama, doista ekstremnim situacijama. Dakle, u vrlo nestabilnim kontekstima normalno provođenje zakona policija, granična policija ne može se nositi sa situacijama i vojska mora preuzeti stvari. I u krizama ili nestabilnim situacijama koje prethode krizama, vojska mora preuzeti ono što Agencija za provođenje zakona, pravosuđe, cijeli državni aparat bi trebao naraditi, raditi kako bi spriječili najgore. Ako do najgoreg dođe, tada je vojska pozvana kako bi doista povratila ono što je moguće. Dakle, pokušava se očuvati e, normalne uvjete razvoja u pravom trenutku ili povratiti stva stanje na njih. Dakle, u kontekstu gdje civilno društvo i drugi mogu doista nastaviti sa svojim radom nakon sukoba. sukoba. Znači, vanjska za obrambena politika ne može sve samo učiniti i mi smatramo i primijetili smo u velikom broju slučajeva, u velikom broju zemalja da vojska je sastavni dio ili razvoja ili procesa oporavka. Druga stvar je, ne radi se o tome da se otima novac iz razvoja, već o tome da se koristi određeni dio sredstava iz razvoja kako bi se osposobilo i opremilo legitimne oružane snage vezano s osposobljavanje ljudska prava, civilni nadzor, temeljno premanje i tome slično, kako bi mogli preuzeti svoje odgovornosti. Dakle, Europska unija je već uključena u cijeli dio, cijeli niz aktivnosti koje pružaju potporu sigurnosnim dionicima, no iz nekih razloga to ne možemo učiniti sa vojskom. Dakle, ne radi se o tome da se preusmjeruje ili otima novac, razvojni novac u vojne svrhe, već u tome da se pokušava opremiti, osnažiti dionika koji u ključnim situacijama može biti dio rješenja. A treće, što se tiče uklanjanja financiranja iz DCI-a, mogu vam reći da svaki cent je potreban. A drugo, e, imamo još tri godine u trenutnoj financijskoj perspektivi i to ovo je naš najbolji pokušaj da nešto učinimo bez čekanja. Dakle, radi se o tome da koristimo sredstva unutar margina iz kojih dolaze iz instrumenta za politiku susjedstva, sredstva iz ZVSP-a i DCI-a kako bismo u praksi, kroz praksu učili. S ciljem da vidimo možemo li u kontekstu nadolazećih rasprava za buduće u izgradnju vanjskih odnosa trebali činiti nešto drugačije ili trebali činiti nešto više. Dakle, kao reakcija na neke od izjava koje sam čuo, samo sam želio dati ova pojašnjenja. Hvala. Hvala. Gospodin Varina za kraj. Znam da ćemo glasati za minutu, no dajmo još samo riječ izvjestitelju. Hvala Linda, mi ćemo ovu raspravu nastaviti sutra sa povjernicima, sa izvjestiteljima u Sjeni i nadamo se da ćemo postići sporazum. Što se tiče amandmana i mogućih kompromisa. U svakom slučaju ćemo o tome raspravljati sutra. Hvala. Znači, 26.6. ćemo u odboru glasati vezano uz ovaj a, prijedlog, zakonodavni prijedlog, a znači imat ćemo glasovanje na plenarnoj sjednici u rujnu. A sada krećemo na glasanje mi smo namiravali glasati o konsensusu o razvoju u Strasburu, no na kraju nismo imali finalni nacrt e, teksta. Vijeće je to usvojilo 19.5. i sada imamo znači taj završni tekst. Mi nego raspravljamo, znači ovdje ne glasamo o samom tekstu nego e, o rezoluciji koja ide uz tekst. Imamo znači izvjestitelja vezano uz ovo, gospodin Norbert Neuser i e, imamo također drugog izvjestitelja gospodina Ventu. Gospodin e, Neuser nije zbog medicinskih razloga mogao doći danas na ovaj sastanak. Gospodine Vena, Venta, prije samog glasanja želite li nešto reći vezano uz ovo? Hvala Linda. Da, želio bih reći nekoliko riječi prije nego što počnemo s glasanjem. Gospodin Nojzer nije danas mogao biti s nama, no u njegovo ime želim reći da nakon dugih pregovora smo se uh, E, usuglasili oko završnog teksta novog konsenzusa. Želimo zahvaliti Lindi i svim e, izvjestiteljima u Sjeni na suradnji te također e, važnoj pomoći. Želimo zahvaliti pravnoj službi, tajništvu te svim zaposlenicima koji su radili na ovom važnom predmetu. Iskorjenjivanje E, siromaštva te borba protiv diskriminacije nejednakosti su važne važni elementi u okviru ovog novog konsenzusa. Imamo također i e, sustav e, znači održivih ciljeva razvoja te agenda 2030. godine, znači to će biti stupovi politika u budućnosti. Hvala. Evo, Imamo nekoliko amandmana, nekoliko i starih amandmana na vašim e, glasačkim popisima. Sad imamo znači amandman 2 i amandman 1 od Marije Hojbog koji su identični. Možemo li onda samo provjeriti sami znači aparat za glasanje. jeste li svi glasali? Molim vas. Nemojte da mi poslije kažete da elektronika ne funkcionira. Molim vas. Jeste li svi glasali? Evo, sad imamo sve. Svi su glasali. Hvala. Sad možemo krenuti na glasanje. Znači idemo na amandman 1 i amandman 2 i amandman 1 Marije Hobik, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imamo usmeni amandman 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Usmeni amandman 4. Da, gospodine Engel. Želio bih vam reći da se mi protivimo e, znači usmenom amandmanu 4 i 6 e, i 7. Želio sam pitati na koji način e, možemo to uzeti na znanje. Da li se to tiče znači općenito EPP-a i kluba EPP-a? Znači, o, što se tiče ovih pravila, vezano uz ovoga, e, uz usmeni amandman, znači ne možemo e, glasati amandman 4, amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Znači, vi se protivite i amandmanima 6 i 7, ne možemo oko tih usmenih amandmana glasati, onda imamo usmeni amandman 8, tko je za, protiv, suzdržani i to je odbijeno. Amandman 6. O tome se ne raspravlja. Da, moramo glasati vezano uz amandman 6. Tko je za, protiv, suzdržani? To je odbijeno. Sad eh, krećemo uz izjave Oralni amandman 1. Tko je za, protiv, suzdržani, to je usvojeno. A sada, sada glasamo o e, sveukupnoj izmijenjenoj rezoluciji i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. Imamo 15 za, 9 suzdržanih. E, zahvaljujemo i čestitamo E, su izvjestiteljima na obavljenom poslu. Hvala vam svima. Evo, sada ću pričekati samo par minuta da oni koji žele otići mogu izaći iz dvorane. Hvala. Okay, colleagues, we can now move on to next item. And if people wish to talk, they can go outside. Hvala kolege, mislim da možemo nastaviti. A sada krenut ćemo na znači devetu točku dnevnog reda. Radi se znači o mišljenju našeg odbora, odboru AFET, vezano uz korupciju i ljudska prava u trećim zemljama. Imamo znači izvjestitelj, izvjestitelja, gospodin Stelios Kologlu. Sutra ćemo imati glasanje. Evo, i dajem riječ Steliosu. Molim vas, kolege, gospođo predsjednice, Nadam se da ćemo imati glasanje sutra. Biti ću vrlo kratak. Naše mišljenje da što se tiče korupcije, to je znači globalni složeni fenomen. Mi govorimo o važnosti transparentnosti te također borbi protiv poreznih utaja izbjegavanja plaćanja poreza. U amandmanima inzistiramo na nekoliko točki, prije svega o korupciji kao globalnom fenomenu, te o potrebi da se borba protiv korupcije smatra kao prioritetom i to u odnosu na trgovačke komercijalne internese Isto tako imamo i sljedeću važnu točku, a radi se o uključenju klauzula obveznih klauzula o ljudskim e, pravima, znači gdje tvrtke, isto tako tijela, e, javna tijela trebaju poštivati ljudska prava, a to je izuzetno važno za borbu protiv e, korupcije. Mogu reći da smo imali zbilja usku suradnju i plodnu suradnju sa e, izvjestiteljem u Afetu, gospodinom Austrevičiusom, isto tako sa tajništvom i tako dalje. U budućnosti trebamo znači, uzeti u obzir da će se o ovome glasiti na plenarnoj sjednici u rujnu. Hvala. Evo, a sada dajem riječ Gospodinu Venti, ne. Gospodin Koša, izvolite. Gospođa Koša, e, izvjestiteljica za EPP. Bit ću vrlo kratka. Da, ovdje govorimo o trećim zemljama, to treba podcrtati. E, inicijalna točka šest je važna za EPP i mi želimo znači odvojeno glasanje vezano uz to, budući da ne smatramo da to treba biti uključeno u ovo izveće. Što se tiče naših tri amandmana i četiri kompromisa, te također većina amandmana EPP to može podržati, no Imamo i nekoliko amandmana koje e, pučeni, znači EPP, ne mogu podržati. Prvo amandman broj 6. Mi smatramo da odgovornost tvrtki ne treba biti u području primjene ovog mišljenja. Što se tiče amandmana 18, želimo e, glasovanje po dijelovima. Mi e, bismo to željeli da bude tako, zato što je školovanje i obrazovanje važno, ali govorimo o trećim zemljama i smatram da možemo podržati samo prvi dio amandmana. Što se tiče 21, ne možemo podržati ovaj amandman, no postoji na svu sreću i drugi amandman 20 koji je sličan po e, sadržaju i mi ćemo moći podržati amandman 20. Isto tako, Izuzetno je važno da se pridržavamo tema koje su znači direktno uključene u područje primjene ovog mišljenja, a glasat ćemo protiv e, svih amandmana kao 24 koji se ne tiču usko teme. Znači amandman 24, amandman 28. Radi se znači ovim mehanizmima za žalve u okviru trgovinskih sporazuma. smatramo da osoba koja je napisala izvješće je znači e, napravila dobar posao. I mi ćemo podržati to izvješće sutra. Hvala. A sada imamo e, iz glavne uprave DEFKO gospodina Olivija Da, gospodin Oliviero. Hvala. Mi bismo kao komisija željeli podcrtati nekoliko stvari i dati sažetak ono što komisija u ovom trenutku e, radi što se tiče obveze ljudskih prava Važno je u svakom slučaju da imamo znači isto tako pristup e, obrazovanju i e, pravosuđu. Što se tiče e, znači utjecaja na vlasti ne smijemo ni u kojem slučaju imati osobne interese, a isto tako moramo imati borbu protiv znači samih posljedica korupcije. A što se tiče dugoročnih ciljeva komisija se bori protiv korupcije kroz pristup e, kroz različita područja. Što se tiče različitih sektora, to e, znači uključuje reforma e, javnih financija, isto tako reforma pravosuđa, javnih uprava, socijalnog osiguranja, te isto tako što se tiče ovih e, čimbenika, imamo također i podršku e, vlada partnerskih država, no isto tako moramo imati i podršku medijima, e, civilnom društvu, zviždačima, te također isto tako parlamentima i tako dalje. Mislim da je to što smo željeli u ovom trenutku reći. Hvala, ne znam da li je služba za vanjsko djelovanje ovdje, želite li nešto reći vezano uz to, samo vrlo kratak komentar da nadopunimo ono što je kolega rekao. Mi smo e, snažno već izrazili našu podršku ovom izvještaju. Samo jedna točka u novom akcijskom planu za demokraciju i ljudska prava. To pokriva razdoblje 2015. do 2019. godine i u okviru tog akcijskog e, plana imamo specifično djelovanje koje se tiče i prioritet koji se tiču borbe protiv korupcije. Mi tome pridajemo veliku važnost i to u okviru znači cjelokupnog djelovanja koje se tiče jačanja čimbenika i dionika na lokalnoj razini. Ja ovdje uzimam ovu mogućnost da vam e, kažem da radimo na reviziji akcijskog plana i to na srednji rok. To ćemo mi objaviti krajem lipnja i vjerojatno ćemo e, nakon toga zajedno razgovarati i o rezultatima koje smo e, znači postigli u okviru ovog okvira. Hvala. Izvjestitelju želite li nešto reći? Ne. Dragi kolege, kao što sam rekla, sutra ujutro ćemo e, o tome glasati vrlo brzo. Naša sljedeća točka je trebala započeti 15 do 6. Evo, vrlo kratko, samo stanka. I wanted to make sure you were here before we start this item. So in fact, we have our, the person asked the question is here. Is it EAS? Is it Mad Znači imamo gospođu Garciju Perez iz službe za vanjsko djelovanje. U redu, onda možemo krenuti na točku 10. Radimo se o takozvanom pravilu globalnog blokiranja i Znači imamo ovdje intervenciju gospođe e, Van der Velte vezano uz pravilo 135 e, u okviru pravilnika. Imamo znači e, odluku Donalda Trumpa koji je odlučio o tome da SAD ne znači drža, e, države i nevladine udruge koje financiraju znači e, savjetovanje žena u državama u razvoju. Gospođa Van der Welt, želite li nam možda dati prikaz ovoga? A ne, zapravo prije toga ćemo dati riječ gospođi Mari Perez. Znači imate pitanje gospođe Intervelt i možete li nam e, dati odgovor na to? Hvala. Da, u svakom slučaju dijelimo sa Europskim parlamentom e, mišljenje da se radi o važnom pitanju Znači radi se o pitanju globalnog upravljanja te implikacija isto tako i na Europsku uniju. A, radi se naravno i o spolnim i reproduktivnim pravima žena i djevojčica. E, u svakom slučaju Europska unija snažno želi braniti ta prava te također i rodnu ravnopravnost. Što se tiče e, žena i djevojki, one moraju e, jasno odlučiti o svojim pravima a ne možemo postići Ciljevo održivog razvoja bez sudjelovanja žena. Zbog toga da davanje isto tako i odgovornosti ženama je nešto što je izuzetno važno. Ako imamo promociju te zaštitu prava pojedinaca na potpunu kontrolu, nad pitanjima koje se tiču njihove spolnosti, reproduktivnih i e, znači pitanja zdravlja. Možemo u svakom slučaju tu e, spasiti mnogo života. Što se tiče angažmana, to je u politici razvoja snažno podcrtano, a moramo imati također i sveobuh sveobuhvatni e, pristup e, znači e, obrazovanju na području spolnih i reproduktivnih prava. Što se tiče vašeg pitanja, u svakom slučaju Europska unija znači se brine vezano uz to pravilo globalnog blokiranja te također implikacija na e, globalnoj razini. To će utjecati naravno na službe e, vezano uz ova prava, isto tako će utjecati i na ostvarenje ciljeva održivog razvoja, a tu je važno pitanje e, smrtnosti žena i djevojčica posebno u siromašnim zemljama gdje imamo velike rizike. Rizici su da će se e, napreci na području e, ženskih prava unatrag e, deset godina, da ćemo izgubiti te napretke. Ono što je važno, moramo imati pristup službama obiteljskog planiranja diljem, svijeta cvijeta za žene i djevojčice imamo sna, zbilja realnu opasnost, a ono što je važno da moramo biti svjesni da ćemo imati i manjak u financiranju. Zbog toga međunarodne organizacije, partneri, civilno društvo zajedno sa njima analiziramo reperkusije tog e, pravila globalnog blokiranja, a isto tako analiziramo način na koji ćemo se najbolje e, uhvatiti u košta s tim i odgovoriti na to. Ono što je važno da zajedno kao Europska unija branimo živote i žena i e, djevojaka diljem svijeta. Isto tako moramo e, isto tako prevenirati i nasilje koje se sniva na rodu ili spolu. Prevencija je prije svega ono na čemu moramo inzistirati. Europska unija će u svakom slučaju istraživati razne načine kako bi riješila ovo pitanje, kako bismo omogućili um, ostvarivanje um, prava žena i djevojaka a što se tiče tih različitih e, načina, onda u svakom slučaju pozdravljamo i vaše ideje koje ćemo čuti u okviru ove rasprave danas. Ovo pitanje su putili s više strana i ja ću zamoliti autore, žele li postaviti neka potpitanja. Gospođa Infeld ima prva riječ. Hvala i hvala komisiji na odgovoru. U međuvremenu smo zaprimili pisani odgovori ako to nije bilo unutar predviđenog roka i zbog toga smo imali pravo to vrstiti danas na dnevni red. No, u svakom slučaju pozdravljam izjavu komisije i načela koja komisija promiče. Imam osjećaj da to nije dovoljno. Zapravo kaže se da oni prate situaciju i proučavaju učinak, ali čini se da je možda prekasno za pomoć mnogim ženama. Kao što ste rekli, to je odlučeno u siječnju, no ja smatram da smo trebali brže djelovati. Pokrenute su neke spontane inicijative za izdvajanje sredstava i to je moguće ostvariti u nekoliko tjedana. Mislim da komisija ima daleko više mogućnosti za reakciju od nekih zemalja članica koje to spontano čine i zašto to onda toliko traje? Jer u kriznoj situaciji nije riječ ponovno o ponovnoj uspostavi ovog pravila globalnog blokiranja, nego i o njegovom proširenju. Dakle, to će imati daleko sežne posljedice. Tako da mislim da bi naš odgovor trebao biti razmjeran problemu. Upravo ste istakli sva načela kojima se ravna komisija u svom djelovanju i to je također spomenuto i u poznatom pismu iz urenja 2015. godine gdje komisija kaže da nije obavezana uvjetima pravila o globalnom blokiranju što uključuje i klauzulu o povjerljivosti mi pozdravljamo to pismo, ali to nije isto kao i aktivno provođenje tih načela, zato jer ljudi na terenu moraju znati da ta načela vrijede, da ima novčanih sredstava i žene moraju znati da se mogu pozvati na svoja prava i ako komisija ne provodi aktivno te politike, onda to nema nikakve koristi. Dakle, doista se nadam da će to biti na dnevnom redu, možda u obliku druge rasprave ili rezolucije ili sličnog, ali doista bismo htjeli jedan čvršći odgovor od komisije osim toga da se prati ili nadzire eventualan učinak. Mislim da to mogu zatražiti ne samo u ime vlastitog kluba, nego i u ime većine u ovom, ovom domu. Katrin Bilder. Evo, samo e, želim se nadovezati kratko na ono što je Sofija upravo rekla. Ovdje govorimo o nekim od najravnjivijih skupina među ženama i djevojčicama na planetu i doista mi ih je uvijek žao kada mi analiziramo učinke ovakvih e, odluka zapravo sve prebacujemo kao vruće krumpire na druge. Dakle, trebamo biti odlučni, trebamo predstavljati ruke Europe koja se pruža ovim ženama i te žene trebaju znati da smo mi uz njih, čak i ako su im Amerikanci odbili potporu. Hvala, Charles Hvala, gospođo predsjednice. Dvije kolegice su rekle ono ključno i ja to potpisujem. Mislim da trebamo završiti ovu absurdnu, okončati ovu absurdnu situaciju. Ovo pravilo nas e, u provedbi dovodi do zbilja absurdnih situacija. Uzmimo u obzir, e, na primjer, situaciju jednog liječnika koji radi za nevladinu organizaciju u nekom, nekoj zoni sukoba. I e, on, znači, treba znači pružiti pomoć ženi i u tom smislu znači izvršiti pobačaj. I on se nalazi u dilemi, znači s jedne strane mora se pridržavati ovog pravila e, blokiranja, ali u tom smislu će onda neće dobiti financiranje, no s druge strane ako nešto e, znači ako nešto napravi onda će jednostavno neće dobiti financiranje. To je e, apsurdna situacija. Početkom 2000. godina zbog vrlo sličnih razloga administracija buša je znači fondove Ujedinjenih naroda lišila financiranja zbilja ključne elemente. Možemo reći da je taj pristup e, buša bio e, znači E, obrazložen time da Ujedinjeni narodi financiraju pobačaje u Kini i nakon toga je provedena istraga i nakon toga su zaključci bili da to ni u kojem slučaju nije istina. No, e, američka administracija je konsolidirala svoje stajalište i zahvaljujući Europskoj uniji smo mogli zapravo na neki način kompenzirati ove fondove E, i ova financijska sredstva koja nisu stizala iz Jedinjenih naroda za pomoć e, stanovništvu. Nadam se da ova Trumpova inicijativa će imati isti uspjeh kao ono što je rekao na području obrane i tako dalje. Mislim da e, što se tiče Eh, onoga što govori Trump, to će zapravo i ojačati europsku integraciju, jer mislim da svih 28 eh, ćemo eh, shvatiti da idemo ravno prema zidu. Hvala. Gospođa Petir ima Hvala vam gospođo predsjednice. Sjedinjene Američke Države imaju puno pravo odlučiti na temelju kojih kriterija će dodjeljivati humanitarnu pomoć koja se financira novcem njihovih poreznih obveznika Isto tako e, jednako pravo ima i Europska unija. I jedni i drugi svoju humanitarnu pomoć trebaju dodjeljivati sukladno e, međunarodnim konvencijama. E, pobačaj nije metoda planiranja obitelji i ne smije biti promoviran kao takav. To jasno stoji u akcijskom programu Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju kao i u Pekinškoj deklaraciji. Također važno je znati da je pobačaj zabranjen u 80% afričkih zemalja te inzistiranje na financiranju pobačaja stoga ujedno znači i kršenje zakona. S druge strane moramo se zapitati što nam je cilj. Financiranje organizacija koje promoviraju pobačaj ne predstavlja pravu pomoć za javno zdravlje. Time se ne podupire obrazovanje žena, ne osigurava se e, zdrava prehrana, ne osigurava se pitka voda, a sve to je nužno za život. Mene zato zanima e, kojim točno organizacijama Europska unija dodjeljuje humanitarnu pomoć, na što se taj novac troši jer ne bih voljela da se mojim novcem i novcem europskih poreznih obveznika financiraju nezakonite aktivnosti. Hvala lijepo. Hvala, Zovko. Hvala. Želim se samo priključiti ovoj raspravi i kao što je kolegica Petir upravo rekla, i ja bih također željela znati za što točno se moj novac koristi u afričkim zemljama i kada ćemo zaključiti ovu raspravu o financiranju pobačaja i umjesto toga započeti razgovarati o tome što sa obrazovanjem žena i sa sprečavanjem ranog začeća u najranijoj dobi. Većina rasprava u ovom parlamentu, u ovom odboru koje se bave pobačajem zapravo zamagljuju čitavu temu i zanemaruju obrazovanje žena, pitanje prevencije i njihova seksualna i reproduktivna prava. Sramotno je da se neke od tih stvari upotrebevaju, zlorabe, naročito u ratu, u slučaju žena koje su silovane i tako dalje. Dakle, zašto Europska unija ne uloži više sredstava u psihološku pomoć i u spriječavanje genocida ili ratnih sukoba? doista mi islama srce kada vidim da ono što Europska unija bi trebala činiti na afričkom kontinentu završava u ovim raspravama o financiranju pobačaja i to je mnogima u brojnim zemljama teško čuti. Hvala vam lijepa i molim vas eh, također da uzmete u obzire i vrijednosti zemalja u kojima e, djelujete i kojima se obraćate. Hvala. Ne poznajem sve kolege iz e, ostalih odbora jer tamo nisam članica, ali dajem riječ e, gospođi Ranjke. Ja nisam članica ovog odbora, nego odbora FAM, no hvala na riječi. Htjela sam reagirati na ono što su rekle prethodne govornice. Ako ne znate na što se troši novac, pa evo on se primjerice ulaže u humanitarnu pomoć, e, to je humanitarna pomoć Europske unije koja prije dolazila od e, SAD-a i možete pročitati i opsežna izvješća o tome kako se taj novac e, koristi. Ako pogledate izvješća organizacija pod okriljem IPPF-a, vidjet ćete da te organizacije ulaže, ulažu u e, razna pitanja, recimo od zdravlja majki, e, prevencije AIDS-a ili E, pružanje pomoći žrtvama genitalne mutilacije i tako dalje. I te organizacije doista rade e, doista važne stvari na terenu i ne smijemo im obustaviti financiranja. Onda bi žene bile e, žrtve silovanja ili genitalnog sakačenja i ne bi mogle primiti našu pomoć. To bi bilo skandalozno. Mislim da imamo problem sa problemom globalnog blokiranja. Ono je već bilo primjenjeno primjenjivano i prije i e, učinci ne samo da su bili porazni po e, legalne, sigurne e, pobačaje, nego su imali negativne posljedice na sprječavanje AIDS-a i na zdravlje i tako dalje. I ono što ljudi ne žele vidjeti, ali je činjenica, je da se broj pobačaja povećao nakon uspostave tog pravila. Dakle, ako želite spriječiti pobačaje, tu možemo imati različita mišljenja koliko želite, E, treba ipak vidjeti koje politike bi trebalo provoditi kako bi se uspostavila situacija u kojoj će žene ostvariti svoja seksualna i reproduktivna prava, što uključuje naravno i pravo na sigurni pobačaj i e, sprječavanje neželjenih trudnoća seksualnim obrazovanjem i to mogu samo podržati. Mislim da bismo trebali pratiti to pitanje i da bismo e, morali podržati prijedlog da se o tome uvede rezolucija na plenarnoj i također treba vidjeti kako Europska unija zamjenjuje ova sredstva koja su izgubljena i što komisija čini po tom pitanju. E, I zajedno sa odborom e, FAM i LIBE mi ćemo poduzeti i dalje korake kako bismo ostali u toku ovih razvoja događaja. E, želite li odgovoriti kratko? Želim samo reagirati na ono što su rekle dvije kolegice koje su prethodno uzele riječ. Naravno, možemo se ne slagati o e, pravu na legalan i siguran pobačaj i ja ponekad isto smatram da se moj novac troši na stvari s kojima se ne slažem, ali to nije nelegalno. Mislim da je to utvrđeno i e, to je također jasna politika Europske komisije. Ja osobno smatram da je nemoralno ne pomagati ženama. Naravno, možete reći da e, žene moraju biti osnažene i da trebaju obrazovanje i sve to i to treba također učiniti, ali ta, to ne znači da im možete oduzeti temeljno pravo odlučivanja o vlastitom tijelu. Mi ne odlučujemo o njihovom tijelu. Vi ne odlučujete o tijelima tih žena ili mojem tijelu ili bilo, kojem, bilo čijem drugom. E, hvala Bogu, živimo u 21. stoljeću. Dakle, tu govorimo o političkom odgovoru Europske komisije, jer e, na sreću e, komisija već financira te zvrhe i moje pitanje je što će komisija odgovoriti na ovaj nedostatak u financiranju koji je posljedica ovog pravila globalnog blokiranja. I iako komisija ispravno govori, mislim da to nije dovoljno i nije dovoljno brzo. Mi ne govorimo o nekim nelegalnim potezima, nego o nečemu što je savršeno legalno i nečemu što da pače treba ojačati kako bismo pomogli ženama koje su u očajnoj situaciji danas e, upravo zbog postojanja ovog pravila. Ne trebaju nam više izvješća, ne nakon toga, nego danas trebamo reagirati. Ne znam koliko je zemalja članica odlučilo se priključiti spomenutoj inicijative, ali ih je dosta i one su sve članice Europske unije. Dakle, bilo bi smislenije udružiti sva ta sredstva i to e, uputiti kroz postojeće strukture europskog proračuna, ali komisija treba brzo i odlučno djelovati. Hvala, kolegice žele, reagirati, ali mislim da ne ćemo tu riješiti razliku u mišljenju o pobačaju. No, naš odbor, odbor za razvoj i odbor e, za e, željska pitanja će izraditi provedbeno izvješće o akcijskom planu za rodnu ravnopravnost i tu će razmotriti sve aktivnosti koje poduzima Europska unija za žene i zemlje u razvoju. Dakle, o tome ćemo e, govoriti i također ćemo govoriti i o e, sredstvima koja se izdvajaju za obrazovanje žena i njihovo zdravlje, ali kratko ću prvo dati riječ gospođi Zovka, onda gospođi Petir. No, nećemo riješiti naše temelje razlike u mišljenjima. No, da kako, gospođo predsjedateljice, nećemo riješiti taj problem, a budući da ja dolazim iz područja koje je preživjelo e, rat, e, znam što e, je značilo silovane žene u ratu i, djeca koja su zahvaćena ratom. Dakle, koju poruku šaljemo tim ženama i toj djeci? Nije da mi želimo oduzeti ženama pravo na odluku. Želim reći samo da u ovoj ustanovi trebamo raspravljati o tome kako pomoći ženama da se same pomognu, a ne o okončanju nečijeg života. To nije pomoć. Okončanje nečijeg života ne pomaže ničemu. Lako je ubiti. Dakle, danje ulaganje u obrazovanje, u psihološku pomoć, e, u socijalnu skrb, e, u e, rješavanje PTSP-a, to je ono za što se treba zalagati Europska unija, a ne ulagati više u pobačaje. Ja naravno se uvijek zalažem za, za ženska prava. Ja bih željela istaknuti da financijska praznina zapravo ne postoji. Novac je uskraćen isključivo organizacijama koje promoviraju pobačaj kao metodu planiranja obitelji. Sredstva nisu nestala niti su smanjena kako se pogrešno navodi, a to smo i danas čuli ovdje. Sredstva su i dalje tu i primat će ih organizacije koje se bave zdravljem e, žena i djece i takva politika je u potpunosti u skladu sa međunarodnim e, konvencijama. E, također ovdje smo čuli netočne informacije da pobačaj e, e, kojim se spašava život e, majke također je podložan ovoj politici. To nije točno. Također pobačaj u slučajevima silovanja incesta nije obuhvaćen ovom zabranom kao niti njega poslije pobačaja pa bih molila da se onda ovdje kod rasprave iznose točne informacije. Dakle, ako nevladine organizacije poštuju zakon u tim zemljama i ne provode nezakonite pobačaje ovom politikom neće biti e, oštećene. Hvala lijepo. Um, um Želi li glavna uprava Devko uzeti riječ? Dakle, raspravu možete još voditi između sebe. Glavna uprava Devko, gospodin Pavla. Hvala lijepo. Naglasio bih prije svega da komisija dijeli zabrinutost vezano s potencijalne implikacije ovog pravila vezano uz pristup eh, reproduktivnih i zdravstvenih usluga ženama i djevojčicama. Isto tako sa mogućnosti ispunjenja održivih ciljeva što se tiče univerzalnog zdravstvenog osiguranja, popravljanja zdravstvene situacije i e, također smanjenja mortaliteta. Tijekom posljednjih deset, godina je mnogo toga stvareno što bi u ovom smjeru moglo biti izgubljeno. Kao što su gospoda Mimica i Stelionidis rekli, europske politike ne bi se trebale temeljiti na onome što drugi rade ili su prestali raditi, već radi na nekim dijeljenim zajedničkim europskim prioritetima. Što se tiče obvezivanja, to je jedna stvar, bećati novac za nešto. No, ono što je ključno, ono što je teži dio posla, programirati stvari, doista ih provesti kako bi novac mogao biti dobro upotrebljen, a ne samo da se ispunjava e, jazdu do kojeg će doći zbog američkih stavova, pa da će Europska unija popuniti tu prazninu. Radit će se ovdje o zasebnoj inicijativi Europske unije koja će biti sastavni dio rodnog akcijskog plana koji je komisija ocrtala. Dakle, kao što je rekao povjerenik Mimica na konferenciji She Decides, ne radi se o nečemu protiv nečega, već pro, za nešto, pristup za žene što komisija zapravo želi provesti. Jasno nam je da to možda nije niti dovoljno brzo, no moramo shvatiti da do tog reza u financiranju još nije došlo. Dakle, trenutni programi se još uvijek financiraju i provedbeni e, plan koji je razvijen u Americi zapravo samo predviđa da kada dođe do trenutka obnova, da bi tada na snagu mogli stupiti ovi rezovi, jer humanitarna pomoć neće biti pod utjecajem tog implementacijskog pravila pravila globalnog blokiranja. No mi uvijek naravno možemo biti brži i ono što možemo obećati je da ćemo odlično djelovati. Što se tiče izvješćivanja, mi izvješćujemo u svojem godišnjem izvješću o tome kako trošimo novac poreznih obveznika, to je raspoloživo i na web stranicama, može se pratiti i pojedine račune e, organizacija koje su primateljice europskih sredstava. A što se tiče pravne valjenosti, razvojne pomoći, uvijek smo pomoć pružali na temelju striktnih europskih politika, primjerice europskog konsenzusa o razvoju, što pokazuje našu posvećenost punoj provedbi programa na temelju međunarodne konferencije o razvoju i stanovništvu u svijetu. A ovdje se govori da bilo koja mjera vezana uz pobačaj zdravstveni sustav samo može biti odlučena na razini lokalne zajednice ili nacionalne i komisijini programi su obvezni pratiti to. Hvala vam zastupnica Garcia Perez. Želite li nešto dodati? Ne, samo kratko bih ponovila ono što su kolege izrazili, a to je da i komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje podržavaju inicijativu She Decides i obveze koje su u početku dala. No kao što je kolega rekao, obećanje su jedno, na samo programiranje sredstava koje su sada oko 200 milijuna eura je druga stvar. No ova je rasprava svakako korisna i Jasno mi da će se sa raspravom nastaviti, a mi ćemo pomno pratiti i komisiju i nudit ćemo svoj doprinos u daljem radu. Hvala, ovo ćemo da kako nastaviti pratiti. Čuli smo dakle, da još SAD nije rezove proveo, dakle proračun još nije prošao kongres, tako da ćemo morati pratiti što se doista događa u SAD-u, koliko je toga samo retorika, šta će se doista dogoditi na terenu. Zahvalila bih e, kolege dakle, na doprinosu, osobito onima koji su došli kao gosti iz drugih odbora. Svakako ste dobro i surađivat ćemo na rodnom planu i da kako očekujemo vašu podršku za žene i djevojčice u našem europskom radu. Hvala vam na tome. Ovim završavamo današnje točke, a nastavljamo sutra u 9 sati u istoj prostoriji. E, glasat ćemo, tako da članovi odbora, molim vas, donesite, svoje kartice. Hvala vam, eto, jednom smo završili ranije.